Dobar dan, dragi kolege i kolegice. Ja bih vas molio da sjednete prije nego što želim zaželim dobrodošlicu Mariju Sentinu, e, predsjedniku Eurogrupe. Imam neka e, e, neke obavijesti. Nijedno je za dokumente za sastanke odbora. Većina vas je primijetila da nema ispred sebe primjerke dokumenata zbog e, e-maila 26. E, prosinca gdje smo izmijenili odnosno 6. prosinca gdje smo izmijenili politiku kako bismo smanjili emisije CO2 pa je pravilo da samo oni članovi koji su zatražili dokumente Vidim neke od njih e, pred sobom. Samo želim podsjetiti naše članove da možete i kasnije odlučiti da e, dobijete dokumente ili da ne dobijete dokumente. Dakle, svi koji želite dobivati dokumente u papirnatom obliku možete kontaktirati s tajništvom. Dakle, 23. E, siječnja e, smo e, donijeli odluke na sastanku koordinatora imenovanja, dakle usklađivanje nekih pravila za PDV. Isto tako sporazum između Europske unije i Norveške vezano za područje PDV-a. Isto tako izmjena prijedloga za jačanje administrativne suradnje u području PDV-a, zajednički sustav PDV-a u odnosu na obvezu da se e, poštuje minimalni standard, e, stope PDV-a, zajednički sustav e, PDV-a, EPP budget 2000. Prudencijalni, eh, prudencijalni nadzor investicijske firme, Brexit, eh, koordinatori su se dogovorili o daljnjim aspektima eh, metode rada, izaslanstvo u Francuskoj 12. do 14. veljače 2018. Allocation places, then the delegation took place was very... To je bilo vrlo uspješno, isto javna saslušanja. Odlučili smo da pozovemo e, nekoga ko će govoriti o održivim financijama E, buduća, buduće, buduće e, imenovanja koordinatori su razgovarali o sljedećim e, točka, o sljedećim koracima koje treba poduzeti, o tome se razgovaralo u ponedjeljak i utorak, gospodarsko upravljanje, govorili smo o misiji o Atenu, i kako raditi na e, nadzor nakon provedbe programa u programskim zemljama. Isto tako smo odgodili raspravu o e, paketu emo a Isto tako imenovanje u EZAK. E, govorili smo o Europskom revizorskom sudu, posebna izvješća i e, teme koje treba, s kojima treba obavijestiti CCC, korištenje e, proračuna Unije, Junckerov plan, procjena državne pomoći, uključujući financijski sektor, pisani postupak, E, isto tako teme koje, o kojima treba razgovarati prije saslušanja s pa predsjedateljem SRB-a i format javnih saslušanja u Ekonu. Također moramo e, usvojiti zapisnik od 11. siječnja. Hvala lijepa. I konačno pozdravljam predsjednika Eurogrupe Marija Sentena koji će nam dati, koji će govoriti o redovitom gospodarskom dijalogu. Smatram da je ovo vrlo obećavajući znak snažnog angažmana dijaloga s Europskim parlamentom, s obzirom da ste se jučer pojavili prije intern parlamentarne konferencije sa zastupnicima nacionalnih parlamenta, a danas ste ovdje u odboru EKON gdje ćemo voditi prvi ekonomski dijalog na temelju uredbe 146 197 e, e, pa zato pozdravljamo mogućnost da započnemo redoviti dijalog s vama i da najavimo suradnju i dijalog između Europskog parlamenta i Eurogrupe, posebno uzevši u obzir važnu fazu s kojom se suočavamo. Kao što ste jučer rekli, to je u stvari prilika da napravimo odlučan korak naprijed, da kompletiramo bankovnu uniju i da e, reformiramo našu ekonomsku i monetarnu uniju. Naš odbor bi također želio čuti koji su e, ishodi e, skupine Eurogrupe s ponedjeljka, posebno kada se radi o Grčkoj. I i kako razgovarati, e, odnosno raspravljati o Europskom fondu za stabilnost. Znam da ste živo raspravljali o bankovnoj uniji Dakle, mnogo vrlo mjerodavnih tema o kojima treba razgovarati. Mario, imate riječ. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodinu predsjedatelju. Dragi članovi, zaista mi je zadovoljstvo što sam ovdje u Europskom parlamentu u odboru Ekon za prvi ekonomski dijalog. Demokratsku odgovornost moje uloge zaista shvaćam ozbiljno i vidim da je moja e, dužnost doći u Europski parlament što je češće moguće kako bi otvoreno razgovarao o trenutnim gospodarskim kretanjima. E, započet ću e, vezano za ekonomsku perspektivu, a onda ćemo razgovarati i o izazovima ekonomske politike kao i o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Zaključit ću sa najnovim informacijama o e SM programu Grčke koji se bliži kraju na obećavajući način. Što se tiče ekonomske perspektive, mi upravo sada e, smo na dobroj strani ekonomskog ciklusa, to nije slučajno, nego zato što smo se puno na tome radili. E, ekonomija euro e, područja eurozone je jedan od najvećih motora rasta europskog gospodarstva. E, bilo je 19 e, uspješnih tromesjeća e, rasta BDP-a. Danas žanjemo koristi gospodarskog rasta zbog reformi, zbog reformi koje smo proveli na nacionalnoj i europskoj razini. Reakcija na krizu je možda bila polagana, istina je, posebno kada se radi o zapušljavanju i ulaganjima. Međutim, na vrijeme smo uspjeli ispraviti neravnoteže i uspostaviti institucionalnu arhitekturu naše valute. Zato postoji rast koji je održiv i u narednim godinama mi smo akumulirali makroekonomske e, neravnoteže koje bi trebale e, se smanjivati. Danas imamo pozitivne, pozitivna kretanja u našem gospodarstvu koji su rezultat reformi koje smo donijeli i koje danas donosimo. Možemo to gledati i pozitivnim trendovima otvaranja radnih mjesta, e, poboljšanja javnih računa i boljoj poziciji, e, e, e, vanjskoj poziciji. To stvara inkluzivan i održiv rast. Ova pozitivna kretanja će automatski smanjiti nasljeđe krize. Kako zemlje rastu i smanjuju svoj javni dug. Mi ćemo jačati rast. Važno je da se zadrži takav pozitivan ciklus. To me dovodi do pitanja e, kombinacije politika, policy mixa. E, on postoji kako bi gospodarstva Europe bila snažnija i podržala e, uravnoteženi rast. Zato trebamo kalibriranu skupinu fiskalnih politika koje streme dvama ciljevima. Moramo osigurati da e, možemo e, se e, suočiti sa cikličkim smanjenjem s kojim ćemo se svakako morati suočiti. Sada je vrijeme da stvorimo fiskalni prostor za to. Pakt za rast i stabilnost će ostati naš kompas fiskalne politike. Ja sam siguran da će komisija i dalje e, svoja, svoje propise e, provoditi na primjeren način. Zdrave fiskalne politike su potrebne, ali nisu dovoljne za trajni uspjeh našeg ekonomskog ciklusa. Trebamo zadržati trend ekonomskog e, rasta i u manje povoljnom okolišu. Ekonomska otpornost je potrebna E, kako bi se mogli suočiti sa e, manje povoljnim gospodarskim politikama od onih e, prije nekoliko godina. Zato se moramo i dalje usredotočiti na konkurentnost i i moramo povećati ulaganja i potrošnja mora biti prioritet. Imamo problem s ulaganjima u eurozoni. E, nedavno je ona bolja, međutim nekoliko godina nije bila toliko dobra, posebno zbog e, krize i nakon nje. E, to e, nije iskorištena e, prilika zbog e, sadašnjeg okoliša kamatnih stopa. Naše gospodarstvo mora imati fleksibilnost kako bi se suočilo sa izazovima globalnog okoliša. Moramo olakšati poslovnim subjektima da ulažu, inoviraju i moderniziraju rad. Rad mora biti Eh, jedan eh, proizvodni faktor koji nagrađuje. Eh, govorio sam o poštenom oporezivanju, edukaciji i obrazovanju na, u sklopu sa inkluzivnim ekonomskim modelom od kojeg mogu imati koristi sve zemlje. E, moramo e, pokrenuti potencijal rasta koji još uvijek postoji u našem e, jedinstvenom tržištu. Eurozona mora igrati bolju ulogu koordinatora i katalista u tom području. To ima smisla s obzirom da su gospodarstva eurozone toliko međusobno povezana, a inicijative nacionalnih politika u fiskalnoj ili strukturnoj domeni imaju učinke koji idu dalje od nacionalnih granica taj policy mix može izgledati dobro na papiru, ali kako bi on funkcionirao moramo upravljati očekivanjima i pružiti gospodarskim subjektima e, moraju imati strpljenja zato što to nekad nedostaje. Znamo iz iskustva da neke politike će da zdrave politike će, će dovesti do zdravog rasta. Sada idemo na produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Priprema za budućnost je nacionalna odgovornost, ali u Europi radi se i o kolektivnoj odgovornosti. Tome dovodi do sadašnje rasprave o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Mogu biti kratak što se toga tiče, jer sam rekao koja su moja mišljenja jučer e, u mom uvodnom govoru na konferenciji o europskom semestru E, tijekom parlamentarnog tjedna. Ministri će raditi kako bi omogućili našim vođama da donesu konkretne odluke u lipnju. Naši prioriteti su e, kompletiranje bankovne unije i danje, danje, danje razvoj sm Ako želimo da to funkcionira, moramo se prvo usredotočiti na sadržaj. E, plan 2016. je naš temelj odnosno program. Ne počinjemo iz početka, u lipnju moramo imati jasne i detaljne ciljeve. To neće biti kraj ove rasprave. Umjesto toga biti će to početak nove faze e, provedbe korak po korak. Također ćemo istražiti i druge ideje kao što je zajednički fiskalni kapacitet i bolji e, fiskalni propisi u eurozoni. Naravno, ja ne mogu prejudicirati ishod e, rasprave ministara u Eurosamitu u Ožviku, ali sam optimističan da će biti moguće se sporazumjeti oko ovih pitanja. Politička volja je tu kako bi iskoristila jedinstvenu priliku i već postoji mnogo e, zajedničkih e, ideja oko kojih gradimo naše odluke. E, naravno, to ima samo jednu svrhu, kako bi ojačali otpornost eurozone. Čineći to, mi osiguravamo da ne da se ne suočimo s istim rizicima kao u prošlosti, kada euro nije bio potpuno pripremljen da izdrži krizu. Ako učinimo euro jačim, onda ćemo e, pružati uslugu svim našim građanima tako što ćemo stvoriti jedan, jednu okolinu koja potiče rast i povjerenje. Kao što sam jučer rekao i u ovom parlamentu, euro je sredstvo prema jednom cilju, a ne, a ne cilj sam po sebi. Zaključit ću s Grčkom. Od samog početka desetljeća e, program prilagodbe Grčke je nešto o čemu se stalno razgovaralo u Eurogrupi i u e, gospodarskom dijalogu koji su vodili moji prethodnici. To je bio težak proces, ne samo za grčke građane, ali mislim da smo prošli najkritičniju fazu. E, novosti iz Atene i iz institucija su ohrabrujuće one nam pokazuju da grčko gospodarstvo se vratilo na rast prošle godine. Zemlja je u procesu e, ponovnog pristupa tržištu i perspektiva je dobra. Na sastanku u siječnju se politički dogovorila o e, reviziji Grčke vlasti su provele sve e, prethodne e, aktivnosti, samo nekoliko je još ostalo i perspektiva je dosta pozitivna. S obzirom, e, jednom kada to bude gotovo, SM će može nastaviti sa još jednim, jednom dodjelom kako bi e, pomogla Grčkoj. Ako sadašnje politike se nastave, Grčka je na putu da uspješno izađe iz svog ESM programa kao što je e, predviđeno u kolovozu ove godine. Sljedećih e, mjeseci Eurogrupa će vidjeti hoće li se Grčka vratiti na održivo financiranje tržišta. Mi smo uveli nove mjere za vraćanje duga a e, to je opredjeljenje Eurogrupe iz lipnja prošle godine. Mi ćemo tu odluku donijeti bliže kraju programa, jednom kada imamo potpune i ažurirane informacije e, kao i novu analizu održivosti duga. Vlasništvo je ključno za e, trajni uspjeh. Znam iz svog vlastitog iskustva kao ministar financija Portugala samo strategija odgovorne fiskalne politike i rasta i strukturnih reformi je ključna za dobre rezultate, da dobri rezultati ne nestanu. Grčka to zaista ozbiljno shvaća. Vlada priprema sveobuhvatnu e, dugoročnu strategiju rasta koju će predstaviti Eurogrupe. Strategija će biti ključna kako bi se definirale karakteristike okvira nakon programa. To će biti ključno da, e, grčki, e, da Grčka se vrati na jednakopravnu razinu kao njezini europartneri i mi se zaista radujemo što će se to dogoditi. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. Na ovom sveobuhvatnom i važnom izlaganju. Jučer smo imali razmjenu mišljenja sa e, ministrom financija Grčke kako bi vidjeli e, kakav je trenutni napredak i grupa je izrazila pozitivno, pozitivnu ocjenu rada s obje strane. Dakle, rada institucija i grčke vlade kako bi e, proveli prethodne aktivnosti i kako bi definirali strategiju Eurogrupe. To je dobra vijest. Dakle, imamo i pozitivne korake vezane za dug i nadam se da će to proizvesti značajne rezultate. Sada započinjemo sa pitanjima i odgovorima naših kolega. Prvi je Burhard Balc iz EPP-a. Srčna hvala, predsjedniče. Evo i ja želim poželjeti dobrodošlicu predsjedniku Eurogrupe. Lijepo je da ste došli na naš odbor. Mislim da govorim u ime cijelog kluba Pučena kad kažem da se radujemo suradnji i s vama i razmjeni informacija s vama. U odnosu na Euroskupinu sjednicu Eurogrupe početkom ovog tjedna imam pitanje vi ste rekli da si priželjkujete sustav osiguranja ulaganja kao dio bankovne unije, a e, zemljama sa lošim sustavom kapitalizacije banaka e, signalizirate da nema e, da Europa neće imati mjesta za one koji se na taj način pokušavaju izvući. Dakle, ako e, su ostvareni danji napreci kod smanjenja rizika, one je napravio prvi korak treba bi napraviti i drugi korak. Stoga mislim da u svojoj novoj ulozi kao šef Eurogrupe se trebate zalagati za to da komisija u ožujku da substancijalne prijedloge za e, zajmove, e, nenaplative zajmove mislim da trebate doprinijeti tome da ta strana rizika bude vjerodostojna. A sada u dobrim gospodarskim vremenima treba uvjeriti kolege da upravo sada provode reforme. Evo, to su moja pitanja. Hvala. Hvala, gospodine Balc, na vrlo važnom pitanju koje ste postavili to je vrlo važna i tema. Zaista je važno dovršiti institucionalni krajolik bankanske, bankovne unije u korist svih sudionika. I kako bi to e, bilo od koristi svim sudionicima, moramo osigurati da svi e, budu sigurni u vezi s koracima e, koje treba poduzeti, a moramo i izbjeći sve vrste narušavanja i poticaja koji nisu u skladu s tim ciljem. Zato u programu 2016. smo se dogovorili oko provedbe mnogih mjera za smanjenje rizika o kojima se već dugo razgovara. A ja očekujem da će to uskoro biti odobreno u paketu za smanjenje rizika koji, kojega priprema komisija. E, to je zakonodavni proces. Kao što znate, to će biti veliki korak naprijed prema promicanju daljnjeg smanjenja rizika u našem financijskom i bankovnom sektoru. Razvoj pokazatelja koje imamo do sada, a to je isto rezultat već poduzetih mjera, kako bi se povećala vjerodostojnost smanjenja rizika. A postoji jako mnogo mjera koje se već poduzimaju. Spomenut ću samo nekoliko njih, međutim sve direktive vezane na CRR, CRD, BRD, provedba jedinstvenog, jedinstvenog mehanizma nadzora, jedinstvenog nadzornog mehanizma, sve to radi u korist vjerodostojnosti za naš financijski bankovni sektor. Istina je da nekoliko zemalja e, je prošlo kroz krizu, međutim posebno je kriza jako pogodila nekoliko država članica i neki financijski i bankovni sektori e, još uvijek se bave sa nasljeđem te krize. Dakle, moraju e, smanjivanje loših dugova je također jedan od tih nenaplativih dugova je jedan od takvih e, mjera i nadam se da ćemo moći se riješiti te, e, tog nasljeđa u ovom paketu. Jedna od stvari koje sam želio reći da u kontekstu e, nadzornog mehanizma kojega imamo za sve naše banke E, sve banke su e, prešle e, cilj za smanjenje takvih nenaplativih zajmova i to je za nas jako bitno kako bismo dobili povjerenje za taj proces. Bitno je da radimo zajedno i to je moj primarni cilj u Eurogrupi. Hvala. Hvala. Jučer smo dobili posljednji podatak, smanjenje od 20% 2017. i e, dakle još pola posto manje od 18 e, mjeseci, tako da nadamo se da će i nove mjere dati svoj doprinos. Pedro Silva Pereira. Hvala vam predsjedniče. Ja vam želim srdačnu dobrodošlicu u ime kluba SID. Htio bih reći da mi je posebno drago kada vidim da ste vi istovremeno Portugalac i Evropljanin. Trenutno se još uvijek razgovara o sankcijama protiv Portugala, tako da mislim da je vaše imenovanje u istinu govori o tome da je Portugal ponovno zadobio povjerenje i mislim da je važno da ste vi izabrani kao evropljanin. I mislim da je to dobar znak nade za Europu i evropski projekt. Da kako pred nama je sada zadatak e, koordinacija procesa reformiranja e, čitave ekonomske i monetarne unije. U vašem e, pismu kandidature, upućenom vašim kolegama ministrima financija, vi ste rekli da moramo dovršiti ekonomsku i monetarnu uniju, a također jedan od vaših ciljeva bio promicanje konvergencije. Zanima me koju važnost ima konvergencija u reformi ekonomske i monetarne unije? Kakvi se instrumenti mogu mobilizirati da bi se podržala konvergencija? Je li to kompatibilno sa e, minimalnom reformom e, ograničenom na bankarsku uniju bez ikakvog fiskalnog kapaciteta, bez e, unapređenja proračunskih pravila? I uz prijenos europskog ESM-a ograničenog na stabilizirajuću funkciju. E, kako, dakle, kako gledate na to, na ekonomsku i monetarnu uniju u tom svjetlu? Hvala vam na ovom pitanju. Ja ću odgovoriti na portugalskom. Mogu vam potvrditi da trebamo imati visoku razinu ambicija u ovom trenutku. Ja sam to opisao kao jedinstveni jedinstvenu priliku Mislim da je to jedinstvena prilika u političkom ciklusu. U ovom trenutku se od nas traži visoka razina ambicija i mislim da moramo dovršiti sadašnje institucije. U ovom e, gospodarskom trenutku ne smijemo zaboraviti da je to proces e, dakle jačanja institucija ekonomske i monetarne unije kao što sam naveo u prvobitnoj izjavi. Bitno je istaknuti uzročno posljedičnu vezu. Dakle, ovaj trenutak sada je posljedica mjera koje smo poduzeli. Europa ima najbolje gospodarske indikatore u svijetu. Mi se krećemo prema proračunskoj ravnoteži. Uspjeli smo ostvariti značajne uštede koje sada treba ponovno investirati e, u rast da bi se podržalo dobro stanje naših građana. Da bismo nastavili raditi na tome, moramo promicati konvergenciju. Da bismo mogli dovršiti institucije. Ja sam u svojim e, uvodnim izjavama spomenuo upravo to da moramo iskoristiti sve instrumente da bismo dovršili e, taj institucionalni ustroj, odnosno strukturu, a zato je potrebna i detaljna analiza proračunskih pravila kako bi ona bila učinkovitija nego što su sada. I isto tako moramo razgovarati o fiskalnom kapacitetu za Europsku uniju. O kapacitetu koji bi se trebao koristiti za stimulaciju investicija i promicanje strukturnih reformi. Ako nemamo dovršene institucije, mi ćemo imati ne dovršene rezultate i zato moramo raditi na dovršavanju tog e, projekta institucionalnog ustroja i to u duhu velikog povjerenja među državama članicama kako bismo postigli ciljeve. Hvala, Bent Luke. Dobro jutro, predsjedniče. I također pozdrav vama u ime kluba ECR-a. Ja bih se htio usredotočiti na pitanje Grčke i pristup Grčke tržištima kapitala nakon što je Grčka izišla iz svog trećeg programa Možda ste svjesni toga da Europski parlament u odluci o izvješću ESB-a nedavno zatražio od Europske središnje banke da uključi grčke državne obveznice u program PSPP nakon što su e, državne obveznice dobile e, investicijski stupanj, odnosno ocjenu. E, grčka ministrica financija je u svezi s jednim drugim pitanjem e, u vezi sa kreditnom linijom. I da e, da to govori o tome da, da je tržište e, u Grčkoj da stoji na vlastitim nogama. Također sam e, postavio pitanje o mogućim, e, mogućoj kupovini SBA kroz program PSPP i može li on javno reći SBU da ne želi da kupi grčke obveznice E, moje pitanje je upućeno vamo. Kako vi gledate na ovo pitanje i mislite li da Grčkoj treba i da mora iskoristiti e, kupnju ESB-a iz programa PSPP-a nakon što iziđe iz trećeg programa i nakon što državne obveznice iz Grčke dobiju ponovno tu ocjenu investicijske e, kvalitete ili pak grčke obveznice ne bi trebalo uključiti u PSPP ili e, mislite da bi euro skupina trebala e, zatražiti od ESB-a da ne kupuje grčke obveznice? Hvala, da. Tu imamo i sekundarno tržište, nema veze. Hvala. Hvala vam na pitanju i hvala što ste postavili ovo važno pitanje. a to je post-programska analiza Grčke. možemo isto tako pogledali, pogledati i sagledati portugalsko iskustvo i mislim da postoje E, dvije ključne stvari za uspjeh e, ovih programa, a u Grčkoj se program provodi već duže vrijeme. Tako da e, grčko društvo mora ponovno zadobiti vlasništvo nad svim tim procesima. Kao prvo to imamo financijske uvjete, ESM i institucije to sagledavaju zajedno s grčkim vlastima. i u post programu e, dakle treba se postići da Grčka dobije puni pristup tržištu. To je svakako osnovni preduvjet e, da Grčka bude uspješna. A osim toga tu treba dodati još jedna još jedan uvjet, a to je koje su koristi od programa i kako postići konzistentnost u političkom ciklusu. Mislim da je to vrlo važno, mi smo to imali u Portugalu, to je bilo važno za zemlju da ponovno zadobije povjerenje, e, da se ponovo počnu privlačiti ulaganja i to je uistinu ključno. Da kako precizni aranžman o izlasku je odluka grčkih vlasti i mislim da se svi mogući mehanizmi trebaju ocijeniti u tom procesu i iskoristiti. Ali dva osnovna preduvjeta su pristup tržištu i stvaranje tog e, jednog e, zaštitnog e, mehanizma gotovine i da kako dakle stabilnost u političkom ciklusu kao što sam rekao i mislim da tome treba vrlo otvoreno pristupiti jer postoje razne mogućnosti i svi bi instrumenti trebali biti na raspolaganju. E, molim vas samo da odgovorite na ovo pitanje vezano uz PSPP. Niste niti odgovorili na to. Mislim da moramo iskoristiti sve raspoložive instrumente, a grčka vlada i institucije će to onda vidjet ćemo. E, vi znate da PSPP nije mehanizam monetarnog financiranja, to je na raspolaganju svim državama članicama i zapravo to nema nikakve veze sa programom koji se provodi u toj zemlji. Da, vi ste imali još jednu dodatnu minutu fleksibilnosti. Ja sam htio ovdje navesti samo neke osnovne stvari kako bi rasprava bila za sve Razumljiva Gospodin Tremoza. Hvala. U ime Kluba zastupnika Liberala želim vam dobrodošlicu ovdje u parlamentu. E, čestitam vam na imenovanju. Nadam se da ćemo dobro surađivati. Imam tri pitanja. Kao prvo, Portugal je e, dobro odradio posao u smanjenju javnog deficita, međutim kao Francuska i Španjolska E, ima deficit e, dakle, manje od 3%. E, zanima me što će biti kada počnu rasti kamatne stope. Kako vi gledate na to kao novi predsjednik Euroskupine? I drugo, stječe se dojam da se pravila o Bejlinu primjenjuju na diskrecijski način. Banka Veneto i neke druge banke Dakle, tu su se ista pravila koristila na vrlo različit način. Zatim direktiva o kasnom plaćanju se različito primjenjuje. E, Mario Dragi je prije dva mjeseca ovdje rekao da je to da, da je manjak provedbe te direktive u nekim državama članicama osnovni uzrok tih nenaplativih kredita. Dakle, kako ćete riješiti taj problem. Zatim e, dakle što se tiče kandidata e, gospodina Lejna, mi smo rekli da mislimo da je on bolji kandidat, ali kako objašnjate da je Euroskupina odabrala jednog od svog, e, svojih članova za predsjednika SBA, je li to presedan i kako možete biti sigurni da ta odluka neće dovesti do toga da još više e, članova traži to, dakle, Euroskupine traži to e, mjesto, odnosno tu dužnost. Hvala vam. Hvala vam na vašim pitanjima. E, pravila iz pakta o stabilnosti i rastu su vrlo jasna. Mi ih provodimo uz snažnu predanost svih država. Što se tiče razlika među zemljama, e, mi sada imamo što se tiče fiskalnih indikatora raspršenu situaciju i Mislim da je to dobro. Naime, ne samo da imamo općenito e, uravnoteženu poziciju, nego isto tako sve zemlje konvergiraju prema nečemu što se ocjenjuje kao situacija koja je sukladna pravilima u smislu ciljeva javnog deficita. Tako da vjerujem da će Španjolska i Francuska uskoro dovršiti e, svoj posao. Što se tiče financijskog sektora, danas imamo vrlo uvjerljive uredbe koje se propise u Europi, koje se provode u Europi Dakle, to je se, e, imamo različite uredbe koje su generirane u različitim vremenskim trenucima. Mi dodajemo daljnju reviziju tim uredbama, kao što sam spomenuo u prvom odgovoru. E, mi dodajemo vjerodostojnost i smanjenje rizika, isto tako i tu i pitanje, e, rješavamo pitanje nenaplativih kredita. Dakle, to su sve važne stvari kojima ćemo se u buduće baviti. Euro je vrlo mlada valuta u financijskom i bankarskom sektoru. Mi moramo surađivati i raditi zajedno na tome da se poboljša, da dobije određenu zrelost i da mi svi E, bolje provodimo ta pravila na vrlo održiv način, tako da to je to je bitno. Što se tiče imenovanja gospodina De Gindosa u SB-u, ja sam već imao priliku e, dati komplimente, odnosno čestitati objema kandidatima, obojci kandidata. Ja ih poznam već neko vrijeme i surađivao sam s njima u različitim okruženjima. I mislim da je životopis oba kandidata visoko ocijenjen od strane ministara i vjerujem da je ocjena ministara usredotočena na strogo na životopise obojice kandidata i mislim da je to važno da bi postupak bio otvoren, pouzdan i da svi možemo vrlo otvoreno ocijeniti zasluge kandidata. Hvala. Miguel Viegas. Dobro jutro, dobrodošli u odbor. Juče sam imao priliku slušati e, vaše izlaganje. Pa moram reći da me prilično razočaralo što smo čuli nakon što smo, nakon iskustava koje smo imali u Portugalu i godina trojke, vidjeli smo perverzne e, efekte, odnosno učinke pravila pakta o stabilnosti i rastu i kada smo vidjeli e, ograničenja e, koje su sprečavala bilo kakvu makroekonomske stabilizacije nakon svih iskustava proteklih godina nakon e, što smo poduzimali vrlo hrabre mjere i brojne protiv savjeta europskih institucija ono što vi ono što vas ovdje želim pitati što mislite o pravilima eura kako možemo ublažiti procikličke aspekte tih pravila koje nepotrebno produljuju krize i su patnju koja je uzrokovana u Europskoj uniji. To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, naravno isto vezano uz prvo, je ideja povezivanja budućih proračuna sa strukturnim reformama europskog semestra pokušavamo reći nešto o mogućnosti danjeg ublažavanja učinaka protocikličnih instrumenata koji bi trebali pomagati zemljama koje su zapele u e, mreži pravila o deficitu kako uopće učiniti bilo što što će spriječiti vlade u e, suzbijanju ekonomskih kriza, kako zadržati razine ulaganja na visini u svjetlu krize. Govorili ste o općim idejama za ovu krizu e, duga, ali više bih želio čuti o vašim e, idejama vezanim uz dug. Hvala. Da, doista trebamo sve te aspekte vrlo pažljivo analizirati. I u tom smislu provodi se jedna kontinuirana, trajna analiza toga kako pravila funkcioniraju. Dakle, sva pravila koja su E, bila okvir e, našeg rada u ekonomskoj i monetarnoj uniji. U ekonomskoj i monetarnoj uniji potrebna su nam pravila. Pravila su potrebna kako bismo uredili ponašanje različitih država i isto tako kako bismo koordinirali ekonomske i financijski razvoj svih zemalja Naravno, postoji određeni element fleksibilnosti u provedbi tih pravila i možete se i ne morate se složiti e, s tim da li se ta fleksibilnost koristi na najdjelotvorniji mogući način. Kao što znate, portugalski primjer vrlo jasno pokazuje da je moguće pronaći alternative takozvanom miksu politika koji je predstavljen kako bi se riješili specifični problemi do kojih je došlo. Europa nije opremljena potrebnim mjerama upravljanja krizom, a sigurno nije zato bila spremna u trenutku kad se kriza dogodila. Ehm, ona mora naglasiti mehanizme eh, rješavanja krize stvoriti europski mehanizam stabilnosti, a mi sada moramo osnažiti taj europski mehanizam stabilnosti i to je trebao biti kontekst mojih napomena jučer. Trebamo pripremiti naš odgovor jer trenuci eh, krize duga kakve smo imali pokazuju da moramo biti spremni. Kao što sam rekao u početnim napomenama, logika koju trebamo slijediti jest da pokušamo strpljivo raditi kako bismo stimulirali nastojanja proračuna i ekonomskih subjekata kako bi oni u cijelosti mogli ispuniti svoju ulogu. Ja ću naglasiti riječ strpljenje. Strpljenje je u ovakvim trenucima važna vrijednost. Dužnička kriza je nešto što se ne može nadvladati u kratkom vremenu. Što se strukturnih reformi tiče, o tome ću isto nešto reći. kako ja razumijem raspravu koja se trenutačno vodi jest da je potrebno stvoriti dodatne mehanizme financiranja investicijskih kapaciteta koji bi trebali biti stabilni u e, ekonomskom ciklusu. Trebalo bi prvo omogućiti e, da se provedu ključne investicije u ključnim trenucima, znači u trenucima kad je to najviše potrebno, kada europsko gospodarstvo to najviše treba. Sven Gigot, dobrodošli u ime zelenih ovdje u Europskom parlamentu vaša zemlja i e, vaš osobni doprinos su pokazali da nisu u pravu oni koji tvrde da zemlje juga Europe ne mogu biti E, uspješne, da ne mogu prosperirati sa zajedničkom valutom sa zemljama kao što su Nizozemska, Njemačka i drugi. I ono što ste vi odradili kako biste Europu očuvali na okupu je jako važno. I nama se to sviđa i mnoge, pa i osobe iz ove prostorije pokazali ste da su u u krivu. No pitanje je što e, što će se dogoditi ako dođe do nove globalne makroekonomske krize. Stoga e, mi pozivamo na reforme koje će ovaj sustav učiniti stabilnim. Mislim da je važno govoriti i o našem institucionalnom odnosu. Želio bih vas pitati možete li se opredijeliti i biti više e, više raspoloživ u smislu pronaći više vremena za nas e, za raspravu sa nama koji smo izravno izabrani zastupnici Europskog parlamenta. Drugo pitanje u nedavnim preporukama e, pravobranitelj je pozvao vijeće E, i e, rekao je da je to loša, loša uprava, da pozicije e, vijeća, da stajališta vijeća nisu transparentna. Što biste, što vi predlažete da se učini kako bi te E, odluke bile transparentnije. Naravno, kad imate vlast, transparentnost je ključna, a Euro e, grupa je jedno od najvećih sjedišta moći u Europi. I ako gledamo u ovoj prostoriji, e, isto vidjet ćemo, malo je žena u financijama. Što ćete učiniti na sljedećim nominacijama za ECB kako bi žene E, ostvarile prominentnije mjesto na pozicijama na kojima se donose odluke u Europi. Hvala, hvala gospodine Gigold. Da, i važno je biti ambiciozan u ovoj fazi, a upravo iz razloga koje sam spomenuo, moramo biti spremni, moramo imati spremne odgovore na izazove koje su pred nama. Kao što sam jučer spomenuo, ja vidim izazove s kojima se Europa suočava interno i e, izvana. Interno je najveći rizik, upravo rizik e, nedjelovanja ili samo, samo e, biti samo zadovoljan e, sa onim što je. Mi moramo biti ambiciozni. Kao što ste spomenuli, ta važna politička ideja jest imati alternative. To je nešto jako značeno u demokratskom društvu. Moramo osigurati alternative našim građanima. Te alternative postoje ne postoji samo jedan način, jedan put koji možemo ići. Mi moramo raspravljati o tome, moramo biti otvoreni. Naše institucije moraju biti e, osmišljene na način da mogu prihvatiti te alternative, a najbolji način da se prihvati te alternative jest biti transparentan. S vama se tu u cijelosti slažem. Dakle, moja, E, raspoloživost za ovakve razmjene razmišljanja. Kao što sam rekao na početku u svoje uvodne izjave, ja sam u cijelosti otvoren za to i kada god to bude potrebno, razmjenjivat ćemo s vama ta mišljenja transparentnost rada Eurogrupe u, u novije vrijeme je poboljšana. Mi ćemo e, i nastaviti poboljšavati tu transparentnost. Postoje i neke daljnje propisi koji imaju za cilj promicanje transparentnosti koje ćemo mi svakako podržati i smatramo da je važno da proces donošenja odluka bude jasan. Naravno, trebamo ga i zaštititi u onoj mjeri u kojoj se bavimo vrlo osjetljivim pitanjima, no u smislu odgovornosti za rad Eurogrupe, e tu doista to ne možemo dovoljiti u pitanje. Hvala. A pitanje rodne ravnopravnosti? pitanje rodne ravnopravnosti je nešto što je značajno e, sigurno da možemo to i poboljšati. Što se tiče specifičnosti ovog postupka koji je pred nama, važno je znati da sve države članice imaju mogućnost predstaviti kandidate kao što je, smo i nedavno imali na, na ovim izborima. Rezultat je kakav je. Naravno trebamo ocijeniti zasluge kandidata pojedinačno, no to je nešto što svaka od naših, u svakoj od naših zemalja država članica moramo uzeti u obzir. Ja govorim kao ministar financija Portugala. Imamo provedbenu e, uredbu za promicanja e, raznolikosti i mislim da se takve stvari rješavaju na razini pojedinačnih zemalja. Marko Vale, hvala lijepa. E, ja isto želim dobrodošlicu predsjedniku Santeru. Imam tri pitanja. Jedno je vezano za governance, upravljanje e, gospodarskom e, monetarnom unijom. Želio bih znati vaše mišljenje o jednom instrumentu koji bi mogao dovesti u ravnotežu sve šokove u odnosu na ovih 25 milijardi u sedam godina koji su pričuva za šokove unutar eurozone. Ne smatrate li možda da bi bilo bolje koristiti fiskalne prijenose, e, a ne nastaviti koristiti neke neučinkovite instrumente koji imaju financijski kapacitet koji neće moći kompenzirati te šokove ako dođe do buduće ekonomske krize. Dakle, treba ćemo ući učinkovitije. Što mislite o fiskalnim transferima? Drugo je European Safe Bond. To je jedan e, instrument koji komisija uspostavlja. To je zapravo neka vrsta e, zajmova koji će biti uključena u dvije mjere, jednu senior i junior e, mjeru. Dakle, jedno će uzeti u obzir obveznice europodručja e, koju će preuzeti banke, posebno periferne banke, a to će otvoriti možda Pandorinu kutiju za periferne banke koje će e, vidjeti da se suvereni rizik e, projicira na njihove proračune sa rizicima koje svi znamo. Ne bi li bilo bolje imati euro obveznice kao jedan kako bismo izbjegli jedan e, složeni instrument koji bi mogao dovesti do novih problema. Što se tiče banki i nenaplativih e, zajmova, e, ne vidim vezan, ne, vezan, ne vidim nikakve ništa vezano uz imovinske instrumente koji bi u ovom sektoru mogao dovesti do e, problema za određene banke u budućnosti. Thank you, Mr. Hvala gospodine Vali. Neću vam odgovoriti na talijanskom kako bih poštedio kolege. E, zahvaljujem na pitanju. Da, to su značajne točke koje ste naglasili. Što se tiče proračunskog pitanja, jako je važno pripremiti e, eurozonu sa svim mogućim instrumentima, pozabaviti se sa, ne samo pitanjima upravljanja krizom, već i konvergencijom te snaženjem unutarnjih krugova eurozone. Danas već u velikoj mjeri radimo na smanjenju rizika s kojima smo interno suočeni i trebamo raspravljati, naravno to je dio našeg posla, posla koji trebamo odraditi u bližoj budućnosti, trebamo razmišljati o e, proračunskim linijama koje će služiti upravo o bavljenju tim pitanjima. Naravno, e, rasprava mora biti vezana uz, uz to kako koristiti resurse i kako dobiti e, resurse, kako generirati stalne načine financiranja. To je izuzetno označeno, jedno tako možete projecirati i stabilni, stabilno okruženje za budućnost. Što se tiče rasprave oko euroobveznice i mogućnosti oko toga, pa to je pitanje koje je vrlo tržišno osjetljivo na razini Europe. Svi razumijemo osjetljivost tog pitanja Naime, e, reakcija tržišta na naše institucije je ponekad vrlo nepredvidljiva. Međutim, određivanje cijena e, za specifične rizike je nešto što je izuzetno izazovno i tu trebamo biti izuzetno oprezni kod osmišljavanja rješenja koje želimo ostvariti. Dakle, da to bude inkluzivno, a ne da e, radi na, e, da, ne da ima za cilj segregaciju na tom području, a isto to vrijedi i za bankovni sektor. Mi e, dodajemo mjerama iz plana iz 2016. vezano uz nenaplative zajmove, o tome smo već razgovarali. Paket koji komisija priprema, treba se upravo pozabaviti tom temom, a to je isto tako važno i kao rješenje u smislu promicanja inkluzivnog i integriranog financijskog sektora za razliku fragmentiranog sektora e, koji ne bi služio e, našim ciljevima. Hvala. Ako se dobro sjećam, u komunikaciji komisije u upuć, upućujete i na e, nenaplative zajmove i imovinu. E. Hvala. I lijepi pozdrav predsjedniku Euroskupine. Vi ste jučer e, na međuparlamentarnom tjednu zatražili više demokratske kontrole nad ekonomskom i monetarnom unijom. Nadam se da to nije samo teorijski apel jer od 1992. godine EMU uistinu ne podliježe nikakvoj demokratskoj kontroli građana. Imam tri pitanja. ESB će nametnuti e, nova pravila za nova sumnjiva potraživanja, čime će se ograničiti davanje kredita malim poduzećima u teškom gospodarskom e, razdoblju pogotovo. Zatim što se tiče odnosa između banke i lokalnih ekosustava i taj odnos je narušen. Te mjere SSM će e, dovesti do pada e, BDP-a od 2% godišnje. Pravna služba Europskog parlamenta je ocijenila da SSM utječe na zakonodavni postupak, međutim, usprkos tome će SB za nekoliko tjedana objaviti ta pravila. Prosvjedi Europskog parlamenta nisu našli na reakciju u SSM-u i e, nemamo reakciju SB-a. Dakle, da me zanima što vi mislite o tome. Zatim, što se tiče Latvija, Latvije, E, javno mnijenje je otkrilo da nikakva politička vlast ne može prisiliti središnjeg bankara, odnosno ravnatelja središnje banke na ostavku. Vi ste rekli da je riječ o, unutarnjem pitanju Latvije, međutim to utječe na, na sve zemlje u sb i ne mislite li da to utječe e, na e, dogmu o središnjoj banci koja nad kojom nema demokratske kontrole. Zatim, što je sa e, time da bi to mogla biti jedna nova tehnokratska e, institucija koja ne bi nikome polagala račune? Kao predsjednik Euroskupine zanima me e, kakvu kontrolu namjeravate uspostaviti u tom smislu, demokratsku kontrolu? Hvala, hvala gospodine Mono na vašim pitanjima. Ta pitanja dotiču se vrlo značajnog pitanja e, institucionalnog dizajna i moramo biti izuzetno oprezni u svim koracima koje poduzimamo. Jer ta, taj oprez mora funkcionirati u svim smjerovima. Moje mišljenje o neovisnosti središnje banke jest da smo postigli jedan setup eh, te institucije koji eh, ko, eh, u smislu monetarne politike gdje ECB ima određen stupanj neovisnosti koji je kompatibilan sa stupnjem povjerenja koji želimo imati u tu instituciju, odnosno u to da će ta institucija koristiti instrumente koji su joj na raspolaganju. A to znači da moramo očuvati tu neovisnost u svrhu vjerodostojnosti vlastitih politika. To ne znači da ECB nije odgovorna za odluke koje donosi, ne, perspektiva je sasvim drugačija, mi moramo poboljšati odgovornost i to je ono što isto e, zaključujem i iz, vaših, e, iz vašeg doprinosa da vam je upravo to značajno, no što se tiče odluka E, o politikama, tu je doista značajno sačuvati tu neovisnost. A što se tiče proračuna i e, MMF-a rasprave o kojima je sada, koje se sada vode, dakle nešto o čemu i dalje raspravljamo, neće promijeniti proces e, nadzora proračuna kakav smo u ovoj fazi uspostavili. Znači, pakt e, o rastu i stabilnosti vrlo je jasno da E, koje institucije provode taj proračunski nadzor i to se ne smije i ne može preklapati e, sa bilo kakvim e, mrežama za ESM, MMF koje ćemo imati u buduće. Hvala. Imamo prostor od pet minuta i sad nam nedostaje vremena i zato nakon prvog e, kruga e, izlaganja imamo klubove zastupnika, ali u drugom krugu moramo krenuti na izjave od četiri minute. ću riječ sada zastupnicima. Sljedeći je An, sljedeća je Ann Sander. Hvala predsjedniče i lijepi pozdrav predsjedniku skupine, Zahvaljujem vam na ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja od početka današnjeg jutra. Rečeno je da e, je došlo do poboljšanja makroekonomskih indikatora, to je dobro. Dakle, za 2017. E, u 2017. imali smo rast BDP od 2,5%, zatim smanjio se deficit, kao i stopa nezaposlenosti i to govori o e, tome da su e, mjere koje su provedene dale rezultate. Države članice su uložile napor u smanjenje deficita, međutim e, tu je pred nama još veliki put kako bi se kako bismo došli na održivi na održivu razinu duga i znamo o čemu govorim budući da je to problem i u mojoj zemlji. Što se tiče e, plaćanja duga, to je veliki trošak u državama članicama i to ne omogućuje financiranje ulaganja i rasta. A isto tako treba reći da imamo vrlo e, niske kamatne stope, dakle ako se počnu povećavati to bi moglo dovesti do problema. Znamo da Euroskupina radi na tim pitanjima, e, poznata nam je problematika i zanima me e, što e, možete učiniti vezano uz smanjenje javnog duga, dakle kako da to bude prioritet i kako potaknuti države članice da poduzmu odgovarajuće mjere. Mislim da je to ključno jer ovdje u ovome parlamentu često govorimo o tome da države članice moraju biti odgovorne prije nego što budu solidarne. I e, dakle činjenica je da države članice imaju određenu odgovornost tome. Hvala. Hvala vam na pitanju. Jako je važno shvatiti, baš kao što ste spomenuli, relevantno servisiranja duga i trošak e, koji e, se e, u tom tranzicijskom razdoblju u kojem još se još nalazimo. Istina je da su ekonomski pokazatelji vrlo pozitivni. Mi smo generirali više od 7 milijuna radnih mjesta u Europi. Od ovog negativnog stanja koji, koje je postojalo tijekom krize, a što se tiče duga, moramo shvatiti da još postoje neke asimetrije u europodručju. Međutim, važno je da sve zemlje, a posebno za jednu od naših zemalja, da počnu vraćati dug vezan za stopu e, BDP-a. Naravno, kriza imala mnoge posljedice, ali to znači mnogo za budućnost tih zemalja. Ono što znamo od e, prethodnih financijskih kriza jest da je e, najvažniji e, trenutak kada se dug stope BDP-a počne smanjivati. To je najvažnija stvar da se promiče rast. Dakle, moramo osigurati da sve naše zemlje započnu taj proces. I opet kada pogledamo e, razvoj e, novijih podataka za zemlje, vidite da većine, većina njih je već u toj fazi i da trebamo promicati taj proces i u budućnosti. Hvala. Hvala, Paul Tang. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodinu Sanderu što je ovdje, čestitam općenito pitanje. Što ste naučili od svog prethodnika? Mislim da je on dobro držao tu e, grupu zajedno, međutim nije uspio e, povjerenje uspostaviti između sjevera i juga. Sjećam se njegovih izjava o ženama i to naglašava nedostatak povjerenja. Naravno, tu su i pitanja kao što je bankovna unija, fiskalni, fiskalna sposobnost koja zahtijeva povjerenje između sjevera i juga. Što ćete vi učiniti kako biste na neki način zatvorili taj jaz? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je vezano za kreditnu transparentnost. demokratsku transparentnost. E, na e, upravnom odboru Europske središnje banke se o tome raspravlja u Eurogrupi, ali i Europski parlament će se savjetovati u, u vezi s time. Što ćete učiniti e, sa stajalištem Europskog parlamenta? To je dio demokratske transparentnosti. Da, Europski parlament ima nešto za reći u vezi s time. Hvala gospodine Tang. Hvala što ste mi čestitali. To je vrlo izazovan posao. Zaista sam opredjeljen prema tome da radim prema jednom konsensusu, dakle u euro skupini, u grupi. To je najvažniji politički scenarij parlamenta u Europi. Moram iskreno reći da ponekad mi se čini da mi političari povećavamo razlike između sjevera i juga e, u svrhu naše rasprave, našeg diskursa. E, mi ih gledamo većim, e, nego, većim tim te razlike nego što su one zaista. Ja smatram da je izuzetno važno graditi povjerenje. To sam nekoliko puta spomenuo danas ujutro. Mi smo izgradili Europu u svim trenucima kao politički projekt na temelju povjerenja i na izgradnji i na zamahu izgradnje tog povjerenja. To upravo trebamo u ovom trenutku. Sada imamo sposobnost i priliku da procijenimo koliko su važne naše zajedničke odluke u korist naših građana. Jer se suočavamo sa vrlo teškom krizom odnosno suočili smo se s vrlo teškom krizom i uspjeli smo izgraditi institucionalnu arhitekturu i i uspjeli smo postići uspjeh e, u kojem svi danas uživamo u Europi. I to je način na koji moramo ići i dalje u smislu bankovne unije. To je vrlo politički osjetitelje u svakoj od naših zemalja. Ja to potpuno shvaćam. Moramo definirati i e, e, pitanja za pregovore i unutar tih pitanja moramo naći e, iznaći neke odluke koje su u skladu s našim svrhama a najvažnije je da povećamo otpornost europodručja. Mi svi imamo koristi od toga, pa moramo osigurati da to zaista bude tako i u budućnosti. Što se tiče transparentnosti, vrlo kratko, već sam spomenuo to i prije, u odnosu na potpredsjednika ESB-a i na imenovanje koje smo e, imali ovoga tjedna, mi smo samo slijedili E, propise. ti propisi zahtijevaju formalno saslušanje Europskog parlamenta koji će se održati ovog mjeseca. Imali smo priliku, odnosno vi ste imali priliku razmijeniti e, mišljenja s kandidatima i prije. To je tako u e, propisima i zaista možemo uvijek raditi E, tako da taj proces prođe jednu dubinsku analizu. Ali tako stvari stoje u ovom trenutku. Hvala lijepa. Otmar Karas. Dragi e, predsjedniče, ja čestitam na vašem imenovanju. Moje pitanje je, ja sam e, izvjestitelj u Sjeni za EPP i sada radim na paketu o smanjenju rizika kao što znate, postoji jasni prag rizika, a to je vezano za smanjenje nenaplativih e, kredita, a to treba učiniti prije nego što on postane potpuno operativan. Koje je vaše mišljenje vezano uz to, s obzirom na rezultate prvog izvješća o napretku, kada se radi o smanjenju nenaplativih e, kredita komisije iz siječnja? Drugo je budućnost ESM-a. Koja je vaša vizija kako će se razviti SSM e, u Europskom monetarnom fondu e, u skladu sa pravom zajednice? Hvala. Hvala gospodine Karas. Hvala na pitanjima. Program za 2016. propisuje područja na kojima moramo napredovati u smislu smanjenja rizika. Postoji nekoliko paketa koji je već koje je već predstavila komisija i o kojima se raspravlja. Po mom mišljenju, to će zadovoljiti zahtjeve za smanjenje rizika kako bi se započela politička rasprava o mjerama za smanjenje rizika koje ste predvidjeli u tom programu. Izuzetno je važno to raditi zajedno, odnosno paralelno sa stalnom procjenom napretka koju pokazuju pokazatelji u smislu smanjenja rizika smanjenje nenaplativih kredita. Predsjednik Gualtieri je već spomenuo to danas. Isto tako, rekapitalizacija banaka, 650 milijardi eh, eura ide prema eh, bankama koje su eh, na početku krize bile u krizi. Dakle, to je izuzetno važno bilo tijekom krize i nakon nje. To može e, stvoriti povjerenje u taj proces. Što se tiče e, SEMA, mi raspravljamo o tome kako ojačati funkcioniranje e, SMA kako bi on imao e, još više metoda, instrumenata za upravljanje krizom e, u ekonomsko-monetarnom području kako bi on bio otporniji u budućnosti. Dakle, pitanje je vezano i za izgradnju povjerenja. Kako je važno da sve države članice, sve članice Eurogrupe imaju povjerenja u funkcioniranje tih institucija. Naravno, one su potpuno, one polažu računa potpuno vladi, dakle ne radi se o nedostatku odgovornosti, postoje različite opcije. Ono što se meni najviše sviđa, da budem iskren, jest da razgovaramo o sadržaju, a onda da razgovaramo o drugim stvarima u drugoj fazi. Naravno, nadamo se da će države članice dati potporu komisiji za e, uvođenja tog instrumenta u pravo Evropske unije. E, Kostas Mavrides. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Mislim da ćete trebati e, slušalice, osim ako govorite grčki. Danas je to dan, danas je dan materinjeg jezika, pa ću govoriti grčki. Želio bih e, vam čestitati zato što ste u e, početnom govoru rekli tri stvari. Govorili ste o demokratskoj odgovornosti, to je izuzetno važno isto tako o rastu koji je uključiv, to ne treba dalje objašnjavati, a treća stvar je produbljivanje Europske monetarne unije e, dovršavanjem bankovne unije. Želim vas upitati tri konkretna pitanja koja su kolege već postavile, ali općenitije. Od siječnja 2013. godine kad je e, donesen fiskalni pakt do danas, rezultat u smislu konvergencije e, realnog gospodarstva je dosta slab. Mi smo svi svjesni toga. Moje prvo pitanje je sljedeće. Dakle, mnogo pozornosti je dano deficitu država članica – Mi nismo obratili istu pozornost na zemlje koje su imale višak, a to je druga strana medalje. Naravno, drugo pitanje vezano je za nenaplative kredite. Ja ću biti ovdje konkretniji. Većina ljudi ovdje priznaje da nenaplativi krediti nisu nešto što je vezano samo za banke. To ima veze sa svima nama. E, ima veze sa svim institucijama eurozone. Jeste li vi e, dali potporu osnivanja banaka kao e, jednog instrumenta za upravljanje imovinom? Hvala lijepa. Mi smo na vašoj strani e, kritično, ali ćemo vas i podržati. Oh, e, Hvala gospodine Mavridis na vašim primjedbama i na način na koji procijenjujete izazove koji su pred nama. Mi dijelimo neke od dvojbi koje ste izravili. Konvergencija koju smo primijetili, nominalna konvergencija i stvarna konvergencija. Mislim da, se, da smo se bavili sa vrlo teškom krizom i to moramo procijeniti upravo u tom kontekstu. Trenuci krize su to učinili mnogo težim, posebno taj postupak konvergencije. A to je što više tako kao što sam danas već spomenuo, kada imamo taj e, nedovršeni, nedovršenu institucionalnu arhitekturu koja ne dopušta potpunu konvergenciju. Kao što bismo očekivali u jednoj ekonomskoj monetarnoj uniji. To su vrlo spori procesi. Strpljenje koje sam prije spomenuo je izuzetno važno za to. Međutim, institucije moraju biti pripremne tome da promiču konvergenciju. Kao što znate, e, u postupku makroekonomskih neravnoteža postupak je simetričan, gleda se na neravnoteže i u situacijama deficita i viška. Ako pogledamo cijelo europodručje i mjerimo vanjske neravnoteže, onda je izuzetno važno razumjeti da skupni, e, skupni višak koji imamo, što znači da imamo uštede vezano za, za taj višak, da se to uloži u europodručje i da to koristi svim državama članicama europodručja. Nemamo više vremena, pa mi je žao. A što se tiče nenaplativih kredita, jako je važno shvatiti da su takvi krediti u stvari u realnom gospodarstvu i zato moramo biti jako oprezni kako upravljamo time, kako bismo zadržali ekonomska vrijednost koja postoji. To znači da moramo dalje razviti e, okvir za nesolventnost u svakoj od naših zemalja kako bi se mogli unaprijed pripremiti za to i moramo biti vrlo oprezni na, kada e, se bavimo tom imovinom koja ima stvarnu ekonomsku vrijednost. Što se tiče loših banaka, e, e, we have to work, moramo raditi unutar uredbe, mislim u skladu s uredbom koju je sada na snazi, BRD. Dakle, to je jedna rasprava koja će dulje trajati pa ćemo se vratiti na to. Hvala lijepa. Hvala, Jose Manuel Fernandez. Da, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Prema predviđanjima Europske komisije za 2018. Portugal će e, rasti manje od prosjeka e, zemalja Europske unije. Mi ćemo zapravo se udaljiti. Druge države članice e, će e, rasti dva puta više od Portugala. A čak i Grčka i Cipar će rasti brže od Portugala. Zato je moje pitanje što će predsjednik e, europodručja e, preporučiti premijeru Portugala i ministru financije Portugala kako bi se preokrenula ta situacija? Hvala lijepa. Hvala, Jose Manuel Fernandez. Kao predsjednik Europodručja, Eurogrupe, ono što bi ja preporučio svim vladama u Europodručju jest eh, da bi one trebale i dalje ovako dobro raditi kao do sada. Trebaju nastaviti promicati stabilnost u javnim računima, trebaju promicati stabilnost u financijskom sustavu i trebaju pokušati poboljšati konkurentnost e, cijelog europodručja. U ovom trenutku se nalazimo usred e, najdužeg razdoblja rasta u europodručju e, i sve zemlje imaju koristi od toga, uključujući i Portugal. To je prvi puta da je Portugal se počeo konvergirati s eurozonom 2017. Kolika, bez obzira na predviđanja vidjet ćemo što će se dogoditi 2018. godine. Ali e, kao nekadašnji ministar financija Portugala i predsjednik europodručja bio bih jako zadovoljan da sve zemlje europodručja uspijevaju rasti kao što je predviđeno uključujući i Portugal ali Portugal će rastiti manje brzo od prosjeka. Što možemo učiniti da to promijenimo? Hvala, Ones Fernandez. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Kao prvo, čestitam na vašem izboru i čestitam na vašem radu u Portugalu, koji je poboljšao situaciju i za e, Portugalce, ali i za druge zemlje u Europi. Više puta ste govorili o potrebi da e, povećamo razinu ambicije, ali i da imamo strpljenja. To je nešto što mnogi od nas dovodi do prepoznavanja potrebe za strpljenjem posebno kako pristupamo Edisu o kojem se raspravlja već e, neko vrijeme. Moj kolega, je, gospodin Balc, je govorio o potrebi da idemo dalje kada se radi o paketu o smanjenju rizika. Ja nemam prigovor na to, međutim, je li postoji i e, napredak u smislu tih paketa u parlamentu, ali taj napredak je spor. Ja shvaćam da je to pitanje vijeća, Međutim, vi kao predsjednik Eurogrupe, mislite li da možemo ostaviti pritisak kako bi stvari bile brže, kako bismo se mogli e, sporazumjeti između različitih strana i kako bismo kombinirali ambiciju i strpljenje pa vam vi e, pomogli da e, smanjimo naše nestrpljenje i vidimo napredak na tom području. Hvala, gospodine Fernandez. Zaista postoji potreba za strpljenjem u vezi sa svim tim sustavima i zaista vas molim da još imate malo više strpljenja. Mi smo i strpljivi i nestrpljivi jer nestrpljivost je ona što nas može e, brže dovesti do donošenja neke odluke i do kraja ovog postupka donošenja odluka. Ja tumačim to kao vrlo dobar tajming i u političkom i u gospodarskom smislu da napredujemo na tim propisima, na tim procesima. Moramo slijediti program. Ja se potpuno s vama slažem da je, slažem da je došlo vrijeme da krenemo dalje. I kao predsjednik Europodručja ja bih naravno u svojem, u mandatu promicao razvoj tih rasprava. Prilično je važno za financijsku stabilnost u Europi da u lipnju uspijemo napraviti vrlo konkretne napretke u tom smjeru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo dva spontana javljanja. Moram zamoliti kolege da se drže jedne minute. Gospodin Papadimulis. Gospodine Senteno, drago mi je bilo e, vidjeti da imate vrlo pozitivne komentare o Grčkoj i da postoji nada za danji razvoj. Isto tako i vaša izjava nakon sastanka Euroskupine, Eurogrupe prije par dana, kada ste rekli da je sada loptica na našoj strani. Imate vrlo ambiciozan raspored za grčku vladu da predstavi vlastiti, vlastitu strategiju razvoja za zdravo javno financiranje nakon travnja kada ćemo izaći iz tog programa. A vi ćete imati vremena do lipnja kako biste predstavili vaše mjere i završili e, sljedeći, sljedeću fazu u procjeni e, grčkog programa. To je, vi potvrđujete to i što ste mislili kada ste rekli da je loptica na našoj strani terena? Što ćete učiniti kako biste na kraju ipak e, dovršili ovaj program? Ja ću uvijek pozitivno gledati na situaciju vezano uz Grčku. Naime, mi smo e, vidjeli koliko je, koliko su grčke vlasti konstruktivno djelovale. Isto tako izraz da je lopta sada kod nas znači da e, zemlje moraju ispuniti određene procedure i dakle upravo sam htio potaknuti e, zemlju da to učine kako bi mogli dobiti, dobiti isplatu. I mislim da su, e, da je stav u Euroskupini vrlo pozitivan, tako da uopće ne sumnjam da ćemo uspjeti dovršiti taj zadatak. Nina Gil, minuta. Hvala. Ja bih e, također e, htjela svima čestitati i želim samo nešto kratko reći. Europsko gospodarstvo je u porastu, dakle sunce sija. Isto tako raste nejednakost u Europi. 40% bogatstva je u rukama 1% ljudi i mislim da godinu dana prije europskih izbora moramo to pokušati riješiti da Europa e, riješi problem 120 milijuna siromašnih, 20 milijuna djece koje žive ispod linije siromaštva. Mislim da je europski semestar prilika za komisiju da ima tu strategiju za smanjenje e, nejednakosti. Vi ste upravo na takvoj dužnosti da ste u poziciji tu nešto poduzeti i kako mislite da se mogu Um, poduzeti odgovarajuće konvergentne reforme. Hvala vam. Hvala vam na što ste postavili ovo pitanje. Važno je promicati uh, inkluzivne strategije rasta. Dugo smo živjeli uz vrlo visoku stopu nezaposlenosti i to je fenomen koji je najviše razarajući u smislu generiranja e, siromaštva. Tako, e, tako da nam uistinu treba više radnih mjesta i trebaju nam e, neke specifičnosti što se tiče rješavanja, neke specifične mjere za rješavanje nezaposlenosti mladih. Istina je isto tako da u Europi e, su potrebne e, konvergencijske mjere zbog nejednakosti unutar Europe, tako da mi, e, tako da je promicanje konvergencije na euro europodručju vrlo važno za naš miks politika. Mi ćemo se svakako pozabaviti tim pitanjima i to s ciljem promicanje, promicanja uključivog rasta. Hvala. Sada želim zahvaliti svima vama na sjajnom početku suradnje i dijaloga. Radujemo se nastavku suradnje i mogućnosti da se sastanemo i da razmišljamo o našoj e, metodi rada kako bismo uistinu konkretno pretočili i ove e, izjave i kako bismo e, na ovaj način doprinijeli e, jačanju transparentnosti u demokratskom upravljanju. Uh, Drage kolege, molim vas da nastavimo. Uh, malo smo u vremenskoj stisci, tako da kako bismo mogli ubrzati. Sada ćemo imati dakle ovu točku Europski semestar za ekonomsku koordinaciju ekonomskih politika. O tome ćemo glasovati danas poslije podne. Izvjestitelj je Baje, pa mu sada dajem pet minuta. Hvala vam. Hvala i čestitke novom predsjedniku. Dopustite mi da prije svega zahvalim svima koji su eh, ispregovarali ovaj tekst zajedno sa mnom. Karoline, eh, Berne, Miguel, Bas, dakle svi znamo da je eh, europski semestar zahtjevan zadatak. Ponekad su stajališta naših e, klubova zastupnika udaljena, no mislim da smo ovdje došli do dobrog kompromisa i nadam se da ćemo e, dobiti e, dobar stav parlamenta. Mislim da je to dobar pomak budući da se tu navode konkretni, konkretne mjere za smanjivanje socioekonomskih nejednakosti unutar jedne zemlje, da se ograniči porast siromašnih radnika i da se ide prema više konvergencije među državama članicama. Mislim da možemo biti zadovoljni zato što se pojavljuje rast, dakle imamo e, zdravu e, ekonomsku klimu, dakle da kako osnovni cilj bi trebalo biti puno zaposlenost, e, dakle isto tako treba poduzeti neke mjere u području energetske tranzicije, ali naši socioekonomski instrumenti moraju prije svega raditi u korist e, stvaranja novih radnih mjesta. E, radnici se suočavaju sa promjenama, brzim promjenama u gospodarstvu, i moramo moći na njih brzo reagirati e, kako se tu ne bi nastale neke nove žrtve. Želim samo spomenuti pet osnovnih točaka iz ovoga izvješća. Kao prvo, važnost povećanja javnih i privatnih investicija u realnom sektoru. Kao što znamo, e, investicije su preslabe i zatražit ćemo od komisije da da evaluaciju e, prepreka e, tim financiranju projekata. Vrlo često je riječ o javno-privatnim partnerstvima, međutim, bilo bi dobro da se pronađe rješenje, jer bez javnih ulaganja u infrastrukturu neće biti e, privatnih e, ulaganja i tu ne može doći do stvaranja novih radnih mjesta. Zatim tu su odgovorne javne financije, radi se o tome da se da proračunske smjernice E, moraju omogućiti održivost javnih financija i njihovo dobro upravljanje. Zatim tu isto tako i pitanje porasta plaća, to je prijedlog koji podržava predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi, to bi trebalo dati veću kupovnu moć radnicima i e, pokrenuti čitavo europsko gospodarstvo paralelno uz mjere koje smo već poduzeli i uz smanjivanje javnih rashoda. Zatim tu su i strukturne reforme, e, osnaživanje e, jamstva za mlade, e, važnost politika i održivost sustava socijalnog osiguranja, dakle sve ono što daje dodanu vrijednost e, našem kontinentu. Ta dodana vrijednost je ugrožena i mi je moramo ne samo zaštititi, nego intenzivirati kako bi Europa ponovno bila znak nade za milijune ljude. Govorimo također o harmonizaciji poreza u Europskoj uniji, o poreznoj konkurenciji među državama članicama, ali isto tako e, i dakle treba stati na kraj toj nezdravoj e, konkurenciji među e, poduzećima i državama članicama. E, trebaju nam društva koja su pravidna i sada je trenutak na državama članicama da poduzmu neke mjere. Zatim tu imamo isto tako i različite aktere koji sudjeluju u europskom semestru, Europski parlament, nacionalni parlamenti, socijalni partneri, dakle to bi e, sve e, moglo biti korisno za bolju provedbu preporuka po zemljama, što je važno. Evo to ono što sam htio reći. Predsjedniče, e, zahvaljujem vam i nadam se da ćemo danas imati pozitivan ishod glasovanja. Hvala. Sada riječ imaju izvjestitelji u sjeni. Svatko ima po tri minute. Dakle, imamo prvo izvjestitelja iz EPP-a. Hvala. Zahvaljujem Gubajev na ovom e, sjajnom izvješću. Dakle, bilo je potrebno neko vrijeme dok se nije krenulo u pregovore, međutim to je na kraju dalo dobre rezultate što e, će e, dovesti do dakle kompromisa koji će dobiti nadam se potporu danas podne. Zahvaljujem i svim izvjestiteljima u sjeni i drago mi je što mogu podržati da će EPP e, podržati sve kompromise. U završnom izvješću u strukturi i sadržaju uzima se u obzir niz točaka, naglasit ću neke. Kao prvo što se tiče investicija, mi smo u parlamentu uputili snažnu poruku između javnih i privatnih e, ulaganja. Viša ulaganja e, mogu pokrenuti e, rast. Zatim naglasili smo i potrebu za uklanjanjem investicijskih prepreka. U Belgiji tome svjedočimo svakodnevno a i u prometu. Zatim e, odgovorne javne financije, to je također uvršteno u ovo izvješće. Kao što znamo, ne postoji e, održivi gospodarski razvoj bez e, održivih javnih financija. Naša poruka o stanovništvu koje je brzo stari i apel državama članicama da preuzmu odgovornost su vrlo relevantna pitanja i poruke. I na kraju, drago mi je što mogu reći da se ovdje naglašava i važnost strukturnih reformi. E, strukturne reforme koje naglašavaju produktivnost e, dovode do povećanja prihoda, to ono što ljudi žele, isto tako se naglašava i tržište rada i mislim da je tu, e, da tu postoji dobra ravnoteža u, s obzirom na ove nove okolnosti e, na tržištu rada, mislim da bismo trebali imati sustave socijalnog osiguranja koji su e, kojima je lako pristupiti. Zatim, e, što se tiče agregatnog stajališta, agregatnog fiskalnog stajališta, mislim da parlament mora reagirati na, dakle, kako na taj aspekt, tako i na obveze država članica o ispunjavanju pakta o stabilnosti i rastu. Drago mi da Europski parlament može uputiti jasnu e, poruku i da se može čuti glas parlamenta što bi uvijek trebao biti slučaj i zahvaljujem i ostalim kolegama na radu i uloženom trudu. Hvala i hvala na ovoj informaciji o potpori EPP-a. A sada bernd Luke iz ECR-a. Hvala vam. Zahvaljujem na kooperativnom načinu e, suradnje kako smo mi izvjestili u sjeni surađivali. Doista početno e, izvješće je nekako e, izazvalo reakcije da smatrali smo da se ne možemo s time složiti, ali imali smo nakon toga vrlo plodonosne sastanke i zbog vrlo kooperativnog stava izvjestitelja mislim da u konačnici imamo jako dobre kompromise s kojima se i ECR može složiti. Naravno, kod nekih mjesta smo morali i progutati knedlu u smislu uh, aggregated fiscal stance eurozone, no e, ton izvješća ukupno gledano je pozitivan E, kroz e, fiskalni pank, e, pakt, zatim jasno naglašavanje neksusa, zatim naglasak na privatnim ulaganjima kod razvoja eurozone. Osim toga smo i kod nejednakosti u odnosu na razvoj eurozone i pojedinačne zemlje smo pronašli dobre formulacije. Nas zabrinjava E, povećanje nejednakosti, osobito u siromašnim zemljama eurozone, a ipak e, veza između rasta i nejednakosti nije opet e, tako izražena. Isto se nas tiče Važ, to je važna, važne su mjere za poticanja rasta i u tom smislu ovo izvješće sadrži neke vrlo dobre i značajne zahtjeve i stoga će ECR glasovati za ovo izvješće. Hvala i zahvaljujem izvjestitelju na, do, na dobroj suradnji. E, dakle, vidim da je tu gospodin koji će zamijeniti Karoline. Karoline Naktehal. E, ona ne može biti, nije mogla doći, ali želi zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima sjeni na dobroj suradnji posljednjih nekoliko tjedana. Isto tako počeo da većinu kompromisa naime da mi smo mi radije da se spominju strukturne reforme, moderniziranje gospodarstva u izvješću, da je dakle, na tome veći naglasak, ali nam je drago da je poboljšana, e, da je tekst uravnoteženiji, da smo na tome, e, da smo to postigli posljednjih nekoliko tjedana. Što se tiče preporuka za pojedine zemlje, smatram sljedeće, ili one trebaju biti obvezujuće, ili nemaju smisla, budući da ih se države članice ne pridržavaju. To je ono što primjećujemo posljednjih godina, dakle te preporuke države članice nisu ispunila, dakle one su ili obvezujuće ili ili ne treba stavljati dakle naglasak na to ako se to ne ispunjava. Hvala. Miguel Urban Crespo. Imate tri minute. Hvala. E, kao prvo mislim da treba čestitati izvjestitelju na velikim naporima koji su uloženi u sastavljanje ovoga teksta. Mislim da se ovdje daje jedan kritički osvrt na europski semestar, što je vrlo važno. Mi ćemo glasovati za velik broj ovih prijedloga, međutim to postoje neke, neka neslaganja s tekstom možda bismo mogli reći da se slažemo sa većim dijelom te analize, no istovremeno se naša stališta e, razlikuju kada je riječ o onome što se sugerira u tekstu. Usprkos gospodarskom oporavku svakodnevna realnost je da velik broj e, prava nije koja su izgubljena tijekom krize se nisu povraćena. E, dakle, zapravo je situacija mnogo gora nego što je bila i to je jedna površinska situacija koja se može lako korigirati. Međutim, male reforme u mehanizmu upravljanja neće biti dovoljne prema našem mišljenju, budući da te nejednakosti nastaju zbog ekonomskog ustroja e, koji je e, postiže suprotno od onoga što E, za što je zamišljen. Dakle, umjesto konvergencije prava e, događaju se, e, događa se to da se događaju strukturne promjene koje pogoršavaju nejednakosti. Primjerice, nestanak sektora proizvodnje, zatim tu imamo tu imamo i neke mehanizme koje se koriste kao što je SSM Međutim, da bismo uspješno dokinuli e, te e, nejednakosti, mislim da moramo e, dovesti do nekih promjena u čitavom produktivnom modelu, što može dovesti do stvaranja visokokvalitetnih radnih mjesta. Mislim da nam treba ona mjesta, radna mjesta koja mogu pomoći u zelenoj tranziciji. Međutim, to se ne može postoći e, uz Junkerov plan. Nužno je prepoznati da su europske elite one koje imaju najviše koristi od te nejednakosti. Mi ćemo e, glasovati za velik broj kompromisa, međutim ne možemo podržati čitavo izvješće. Hvala vam što ste se držali vremena. Bas Ekut, ime zelenih. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na radu. E, kao i svake godine imamo tu tradiciju E, dakle da razgovaramo o europskom semestru i uvijek je teško okupiti e, čitav e, dom oko istih stališta i to nije bilo lako ni ovaj put, no mislim da je izvjestitelj uistinu dobro uzeo u obzir sve želje različitih strana, međutim e, to ima i svoju negativnu stranu. U nekim dijelovima izvješća mi bismo voljeli da su formulacije bile snažnije, posebno kada je riječ o poreznoj vaziji, reformi e, pakta o stabilnosti i rastu. Slažem se s kolegom iz Guja. Da, izvješće je moglo biti snažnije sročeno, no ako pogledamo koja je glavna poruka iz ovoga izvješća, to je da postoji potreba za više javnih ulaganja da postoji potreba za rastom plaća i da nejednakosti jesu jedno pitanje koje treba riješiti u društvu, te da investicije moraju biti konzistentne sa provedbom e, pariških e, klimatskih sporazuma. I mislim da su te poruke vrlo jasno formulirane i u ovome izvješću, tako da mi nećemo podržati sve kompromise, ali na kraju glavna poruka iz ovoga izvješća jest jedan pomak e, e, u odnosu na ono što smo često čuli e, o Europskom semestru u ovome domu i dakle ja uistinu čestitam izvjestitelju na tom pomaku u poruci i iz tog razloga ćemo mi glasati za ovo izvješće koje jest kritički nastrojena, ali u konačnici mi mislimo da smo sastavni dio te, te nove poruke, odnosno te drugačije poruke. Zahvaljujem izvjestitelju na tome. E, hvala, zaista je nevjerojatno koliko je širok, e, koliko je dobar konsenzus oko ovog pitanja danas. E, mislim da se nitko ne javlja iz FDD-a niti iz NF-a. A sada dajem ponovno riječ gospodinu Bajenu. Bajevu. Ako želim nešto reći, ne. Hvala vam predsjedniče, zahvaljujem svim izvjestiteljima o sjeni i nadam se pozitivnom glasovanju, ishodu glasovanja danas poslije podne. Dakle, danas poslije podne ćemo glasovati. Ne treba nam spontani e, postupak javljanja za riječ. Imamo 375 amandmana i široki konsenzus među svima onima koji e, su uzeli riječ, tako da je to stvarno nevjerojatno. I sada dajem riječ e, predsjedniku Valtjeriju i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala još jedan put svima. So, we move uh, Idemo dakle na Emir. prvi od dva zakonodavna predloga, Vrlo značajan paket. Neću pročitati uopće ovaj naslov jer je on nevjerojatno dugačak. To će nam potrošiti naime svoje vrijeme, vrijeme koje imamo. Tako ću e, dati odmah riječ izvjestitelju Veneru Langenu koji će predstaviti svoje izvješće. Pa ćemo početi s razmatranjem izvješća. Werner, imaš riječ? Da, hvala predsjedniče. Evo ja ću kratko to izvesti. 4. E, e, srpnja 2012. smo doveli, donijeli e, uredbu o izvedenicama. Provedba ekvivalentnih odluka je bila u veljači 2017. od strane SAD-a, zatim u svibnju 2017. smo imali prvi review a komisija je e, na temelju tih iskustava izvukla zaključke. Stoga je izvješće komisije e, prihvatljivo u najvećem dijelu. To naravno olakšava izvjestitelju prezentaciju izvješća. Ja ću navesti važne točke. Poboljšano je su rokovi za Mm, prijavu. E, backloading je ukinut. Tu smo već, o tome smo raspravljali već 2011. Zatim e, je omogućena bolja kvaliteta podataka i dostupnost, e, zatim obveze poravnanja u odnosu na važne točke sustava skrbi za, za mirovinu je E, također je taj dio poboljšan u odnosu na obveze poravnanja, zatim i u odnosu na druge središnje ugovorne strane, zatim alternativne e, investicijske fondove i s obzirom da je ovaj smjer, dobar smjer, mi zapravo nemamo nikakvih načelnih kritika u odnosu na ovaj prijedlog komisije ono što mi želimo je samo možda još neka poboljšanja i pojašnjenja i tu 26.1.2018. tajništvo objavilo naše konačno izvješće. Stvari koje moraju biti izmijenjene, tu e, se je pitanje pravne sigurnosti, što tu treba poboljšati, zatim je tu pitanje ugovora sa trećim e, zemljama, odnosno drugim ugovornim stranama, zatim e, da onaj koje e, koje je odgovoran za prijavu praktički bude i zakonski odgovoran Zatim imamo još danjih preciziranja, tu imamo primjerice e, izvedenice kojima se tu trguje na burzi, kod obveze poravnanja imamo dugoročnu tu temu s kojom se dugo bavimo, a to su ti mirovinski sustavi. E, mi želimo ponuditi put da se izrade analize jer e, E, te izuzeća koja imamo šest godina nisu urodila nikakvim napretkom, stoga smo predložili opciju koja će zapravo povećati pritisak i na komisiju i na subjekte. Zatim smo olakšali situaciju za druge financijske ugovorne strane, zatim promjenu kod klasifikacije poduzeća financijskih instituta i slično. Zatim pristup e, poravnanju, a i pitanje e, fizičkih e, valutnih poslova i swap poslova. Tu mi se čini da je bitno harmonizirati pravne propise na globalnoj razini. Na kraju želim naglasiti da je vijeće 20.12.2017. predložio politički dogovor u nekim točkama zapravo taj dogovor e, je nejasan i stvara veću birokraciju. O tome trebamo razgovarati u okviru e, trijaloga. E, sada, nakon predočenja izvješća, određeni sudionici na tržištu su predali još neke prijedloge koje ćemo ispitati kolege su sigurno to dobile, a to se odnosi na e, prijave, na e, otece izvedenice, e, interne poslove grupacije i slično. Neću sada o tome svemu govoriti, ali zahvalit ću komisiji, zahvalit ću kolegama. Mislim da je ovo zapravo dobro rješenje svih ovih prijedloga. Amandmani su, e, trebaju biti podneseni do 28. znači sljedeći tjedan i onda ćemo imati sastanak Izvjestila u Sjeni gdje ćemo pokušati pronaći e, naše zajedničke, e, zajednička mišljenja i isfiltrirati naše razlike. Hvala. Hvala izvjestitelj e, u sjeni za SND Jakob von Izvolite. Hvala vam. Hvala i Veneru Langenu Izvješće je doista izvrsno jer se temelji i na dobrom i izvrsnom predlogu komisije e, o čitavom nizu tehničkih tema. Određeni dodaci koje je Werner Langen unio je svakako ih treba pozdraviti. Spomenut ću samo tri, a mogu bi i više spomenuti, a prvo je sinkroniziranje suspencije obveze poravnanja to je ono što imamo u našem izvješću o oporavku i sanaciji banaka kako bi se više pritiska stavilo na instituciju da pronađe rješenje za problem mirovinskih e, e, aranžmana i treba shvatiti da su potrebni institucionalni aranžmani kako bi se riješila ta pitanja. zatim pojam transparentnosti i tako dalje. Uglavnom, predlozi su jako dobri i e, predstavljaju jako dobru osnovu da se postigne e, sporazum oko ovog izvješća. Želim spomenuti dva prioriteta što se nas tiče koje trebamo pozornije pratiti, a to je prvo kao opće pravilo doista je to u obuhvatu obveze poravnanja treba osigurati da ono što radimo u okviru e, preinake Emira, odnosno Refita Emira, trebamo osigurati da e, ta osnovni program, da, da obveza poravnanja bude dovoljno široka i da rješava pitanja dovoljno brzo i ne želimo da se to nepotrebno odgađa. Znači, što se tiče mirovinskih aranžmana, nisam siguran da nakon ovoliko vremena da je mudro e, uopće predlagati još dvije godine produljenja nakon što smo već imali tri godine. E, naravno, to sve govorim u duhu toga da obveza poravnanja ostaje dovoljno široka. Zatim imate kako se računaju određeni pragovi ako nastupi obveza poravnanja. Meni nije E, baš jasno zašto bi tri mjeseca godišnje bilo idealno i nisam siguran e, da to smanjuje birokraciju ako gledate recimo tri mjeseca, a ne 12 mjeseci. Primjerice, e, to su neka od pitanja. A spomenut ću još jedno u tom duhu, primjerice što činiti sa SPM-a. SSP-ima, ako imamo određene SSP-e, E, možda možemo koristiti taj e, koncept kako bismo e, definirali koji SSP će biti određeni dugoročno. Zatim još jedno tehničko područje zabrinutosti je pitanje izvješćivanja i kvalitete podataka. Požurit ću. Veća kvaliteta podataka je važna i stoga bih pozdravio predlog komisije da e, imamo e, izvješće ESME o kvaliteti podataka. Ne bih to brisao kako je predložio Werner Langen. A što se tehničkih stvari tiče, e, recimo identifikacijski broj pravnih subjekata bi trebao postojati norma. To, to bi doista predstavljao napredak i evo s tom izjavom sam i završio. Hvala u ime ECR-a. Kate Swinburne Hvala. I ja zahvaljujem Werneru Langenu na uloženom radu. Ovo je doista dobra polazišna točka i e, što se tiče Emira, e, ja sam e, ponosna i na zakonodavstvo koje smo proizveli u prvom krugu i da je to postao zapravo zlatni standard u cijelom svijetu. U cijelom ovom procesu sam pokušala osigurati da izmjene budu tehničke odluke koje, koje će se očuvati one dobre rezultate koje smo i do sada postigli. Drago mi je da smo to i uspjeli, drago mi je da se, su SSPI definirani kao nefinancijske institucije. E, također, e, što se tiče definicije EAS-a, e mislim da je ona konstruktivna. Mislim da je bitno da naša pravila budu globalno dosljedna. Što se izvješćivanja tiče, drago mi je da više nema obvezujućeg delegiranja. Neki su, neka poduzeća eh, su uspostavile sustave za vlastito izvješćivanje i ako oni žele eh, nastaviti s time, ja ne vidim zašto ne bi. E, također, e, kod izvješćivanja imamo i ova horizontalna pitanja e, zbog kojih se spotičemo u određenom broju dokumentacije. Mislim da kada razmatramo izvješćivanje da imamo pitanja koherentnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i dodane vrijednosti tih izvješća, kao i trošak poštivanja zakonskih obveza. E, i znamo da ponekad e, ta obveza izvješćivanja nije umanjena jer usprkos tome što tražimo sve više nekad nemamo podatke koje trebamo i u pravom formatu. I stoga mislim da horizontalno trebamo raditi i na budućim e, raspravama i nadam se da ćemo neka od ovih pitanja uvrstiti u sljedeće rasprave. Nakon što je MIFID 2 prođe kroz provedbeno razdoblje, Imat ćemo i nove podatke koje će biti rezultat tog zakonodavnog akta pa ćemo imati još dodatnog materijala za rasprave. Želim eh, skrenuti pozornost na eh, na eh, vezu između ukidanja MIFID e, obaveze trgovanja i EMIR-ove obveze poravnanja. Tu je nešto gdje trebamo postići usklađenje. Imamo i određenih e, primjera gdje primjerice <clears throat> možemo bolje uskladiti odredbe o kompresiji portfelja. Osim toga posvetit ću posebnu pozornost tretmanu mirovinskih fondova i tretmanu izuzeća za manje financijske druge ugovorne strane. Mislim da je to nešto što trebamo pozorno razmotriti kako eh, bi subjekti Europske unije poslovali pod istim uvjetima kao i drugi. Međutim, vidim e, sličnosti u smislu mirovinskih fondova i financijskih institucija u smislu rizika koje dovode za financijske sustave i mi moramo razmisliti doista koliko su slične te kategorije. Možda mirovinski fondovi e, do praga za male financijske ugovorne strane bi e, bi, bi mogli biti izuzeti, možda bi samo veći mirovinski fondovi trebali imati posebni tretman i možda bi za njih e, trebalo, e, trebalo riješiti e, uvjete, a manji mirovinski fondovi sa manjim pragom koji predstavljaju manji rizik za E, sustav mogu biti uključeni. Evo, radujem se danjim raspravama i danjem napretku po ovim temama. Hvala. A u ime skupine, e, u ime kluba ALDE, gospodin Jezek. Hvala. Hvala i izvjestelju na nacrtu izvješća. je, naš je klub zadovoljan sa smjerom ovog izvješća. To je poboljšanje u odnosu na prijedlog komisije i ide se dalje u smislu smanjenja opterećenja i troškova e, subjekata na tržištu. Mi pozdravljamo da je nacrt e, izvješća isključio sekuritizaciju e, subjekata posebne namjene jer e, osobito što se u svjetlu našeg rada na e, fajlu, na dosjeu o sekuritizacijskim subjektima posebne namjene, mislim da bi taj dosje trebao riješiti ovaj dio tržišta. Zatim imamo izuzeća iz obveza, od obveza izvješćivanja za nefinancijske druge ugovorne strane. U odnosu na izuzeće za mirovinske fondove o kojem je već bilo riječi, izvjestitelji neki izvjestitelji u sjeni, mi se slažemo sa izvjestiteljem da to pitanje treba riješiti, međutim jasno je da se to pitanje neće riješiti sljedećim mjesecima ili godinama Stoga ovo izuzeće od tri godine za mirovinske fondove od obveze poravnanja čini se da je to najmudriji pristup u ovom trenutku sa dodatnim poticajima da sudionici na tržištu pronađu e, primjereno rješenje dugoročno gledano. I konkretno zamolio bi izvjestitelja i komisiju da iznesu svoje mišljenje kako zamišljaju i planiraju ovu situaciju kada E, u kolovozu prestane vrijediti sadašnje zakonodavstvo. Naime, bilo je predviđeno da imamo već usuglašeni tekst oko refita Emira, da bude već objavljen u službenom glasilu, no međutim to možda neće biti slučaj pa ćemo imati e, pravnu neizvjesnost. Kako osigurati sigurnost za sudionike na tržištu u tom periodu? Ima li nekih brzih rješenja koje možemo predložiti? u odnosu e, na, na sve mi podržavamo načela koja su iznesena, no e, isto tako shvaćamo da društva koja se bave poravnanjem moraju funkcionirati na konkurentnim osnovama i u tom smislu bi tekst zahtjeva određene prilagodbe. I zadnja točka koju ću spomenuti je obvezujuća promjena varijacijskih e, marži, a i produljenje e, e, FX swapova, valutnih swapova. Dakle, tu trebamo biti u skladu sa s onim mišljenjem koji zagovara jednake uvjete za sve. E, što se tiče uvjeta u okviru Emira, radi pojačanja konkurentnosti i smanjenja opterećenja e, za sudionike na tržište u Europi trebamo dati sve od sebe da postignemo rezultat koji će za njih biti pozitivan, ali ne smijemo e, zapravo e, se odlučiti na kompromise i na ugrožavanje standarda koji već postoje u Emiru, a koji su se pokazali pozitivnim na globalnoj razini. Ne vidim izvjestitelja u sjeni za guje. Onda za zelene, gospođa Lamberts, gospodin Lamberts. E, dobar dan. E, pa evo sad je deset godina e, od kako je financijska kriza bila na vrhuncu. Pa mi je neobično biti tu iskren. Sjećam se kako, kojim riječima je Warren Buffett opisao pozitivne, e, opisao izvedenice, on ih je nazvao oružjem masovnog, e, masovnog uništenja. Možda možemo biti sretni da e, se tim oružjem masovnog uništenja više ne trguje u CCP-ima, ali nekako njihov obuhvat, njihov volumen i dalje ide gore i sve više raste i prerasta omjere realnog gospodarstva. Gospodin Ježe kaže, a pa treba nam to za konkurentnost i tako dalje. Pa dobro, ja nisam tako stara, ali sjećam se kad sam počeo svoju profesionalnu karijeru i e, tu su izvedenice E, nisu bila fus, baš fus nota financijskog tržišta, ali bile su relativno ograničene, a imali smo funkcionalno gospodarstvo, a neko sad e, nas pokušava uvjeriti da bez tog masivnog a akumulacije e, oružja masovnog uništenja ne možemo imati funkcionalno gospodarstvo. A ja na refit Emira gledam kao na dio E, opće tendencije da se smanji količina propisa. Gospodin Ježek, vi ste spomenuli riječ opterećenje. Vi to možete nazvati opterećenjem, ja to zovem zaštitom. Mi društvo moramo zaštititi od tog oružja. I ako uopće bilo što tu trebam za reći, ako gledam opće trendove, onda ne bismo trebali deregulirati, već usmjeriti bolje usmjeriti naše zakonodavstvo jer ja ne mislim da sve tržišta izvedenica služe nekom, nekoj pozitivnoj svrsi za društvo. Ja ne kažem da to nije e, dobra, e, dobar izvor profita za neke sudionike na tržištu, ali između toga i toga što je dobro za društvo je jako daleko, e, daleki put. E, mislim da e, trebaju dodatna pojašnjenja o tome, a i o nekim drugim pitanjima. Spomenut ću samo neke. Amandmani oko, odnosno obveze za, e, za osobe koje pružaju osobe usluge sekuritizacije, to trebamo E, spriječiti svakako sukob interesa. Ono što ne razumijem jest zašto bismo sekuritizacijske subjekte posebne namjene, zašto njih ne bismo smatrali financijskim drugim ugovornim stranama. E, to, nam je potrebno pojašnjenje. Što se tiče amandmana 11 do 15 oko pojednostavljenja postupka e, da vidimo da li su druge e, ustrešnje ugovorne strane ispod praga ili nisu. Ja predlažem da se pogleda količina onih koji su izuzeti i ono što mi vidimo a to da e, omjer e, trgovanja koje je izuzeto u Europi je mnogo veće nego ono što je izuzeto u SAD-u i doista tu se moramo postaviti pitanje jesu li ti kriteriji doista ispravni i mislim da trebamo imati što je manje izuzeća moguće što se tiče suspenzije obveze poravnanja, gotovo, gotovo da sam završio, evo a ja nisam jedini koji, e, e, ko, kojemu je malo više vremena trebalo zbog, zbog detalja koje želim spomenuti. U svakom slučaju e, mi bismo trebali suspendirati obvezu poravnanja, a jedino ako doista ne postoji CCP koji će biti operativan u nekoj domeni. A ako nije taj razlog, onda zaista ne vidim nikakav drugi razlog da suspendiramo obvezu poravnanja. Što se mirovinskih e, fondova tiče, tu sam istog mišljenja kao i Jakob. Oni su imali dovoljno vremena da ispune svoje obveze i mm, mislimo da tu, tu ih doista treba malo se postaviti oštro i zatražiti da oni ispune ono što trebaju ispuniti, a radujem se konstruktivnim razgovorima dalje s Wernerom i drugima. Hvala. Hvala. Gospodin Newton za e FDD. Je li on ovdje? Nije. Ni gospodin Mononi je ovdje. Gospodin Ferber, izvolite. Hvala, ja ću spomenuti samo jedan aspekt koji je e, više puta spomenut, a to je pitanje kako e, obvezu poravnanja i obvezu e, trgovaranja koja je u MiFIRu u regulirana, kako to držati, sinkronizirati na neki način. Jer sada se mijenja EMIR, a moramo razmišljati o tome što, će, što ćemo sa Mifirom. Jer jer to doista egzistencijalno pitanje da te stvari teku sinkronizirano jer i ono što smo imali kod pregovora o MIFIDu e, treba ići i ovdje. Ja u tom smislu sam pripremio amandman, e, mislim da e, to možda sad nije omiljeno, ali komisija se možda može motivirati na to da pogleda i e, uredbu MIFIR. I stoga molim e, za razumijevanje jer e, doista razmišljam da u tom smislu predam jedan amandman kako bi i jedno i drugo bilo usklađeno. Hvala. imamo komisiju. Pa želim dati riječ Patriku Pirsonu. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, bit ću vrlo kratak. Mi pozdravljamo izvješće izvjestitelja. Mislimo da je e, realističan, provediv i e, odražava iskustvo gospodina Fernera i znanje i e, što pojačava povjerenje u institucije. Vidimo E, da je dobro što se smanjuju troškovi i administrativno opterećenje. Također vjerujemo da je moguće postići brze rezultate u pregovorima s vijećem i s komisijom u trijalogu. Izuzetno je važno, postoje neki rokovi, polovica za ove godine, a posebno pitanje mirovinskih fondova o, su govorili, o kojima su govorili prethodni govornici. Pet stvari. Mirovinski fondovi. Krajnji cilj je da mirovinski fondovima moraju poravnati ugovore i moraju biti sredstvo osiguranja. kao što znate, ne postoji lako rješenje <clears throat> Mi smo proteklu godinu razgovarali sa svim dionicima, e, izdali smo jedno izvješće u srednjoročnom razdoblju i e, mislimo da postoji rješenje, postoji volja sviju, ali treba će nam vremena. To nije nešto što možemo učiniti preko noći. E, tajništvo Ekona sudjeluje u tim razgovorima kao promatrač i zato prijedlog s naše strane e, tri godine plus dvije godine su potrebne, apsolutno su potrebne. Druga stvar je e, izračun za financijske druge ugovorne strane. E, male financijske firme bih izuzeo iz e, tog poravnjanja, ali sve firme moraju godišnje izračunati i dokazati da nisu došle do praga koji im pruža izuzeća. Komisija ima jedan vrlo zanimljiv prijedlog koji će taj izračun učiniti dobrovoljnim. Ima smisla smanjiti ovaj, ovo opterećenje za izračun za velike subjekte jer oni znaju da su iznad ovog praga za poravnanje. Međutim, pitanje je kako će to biti odraženo i pojašnjeno kako bi to e, shvatili i mali subjekti. Mislim da je to izvrstan prijedlog, ali mislimo da ga treba više pojasniti. Onda e, kada se radi o uravnanju koji su spomenuli i drugi govornici, e, financijski financijske institucije ne bi smjele biti podložne bilateralnim maržama. E, moramo to jasno učiniti jer ako izuzmemo male banke, male financijske firme i investicijske firme od ovih e, obveza, činimo dvije stvari. Postoje rizici u tim tvrtkama, to je nedvojbeno. Dakle, ta, ti rizici nisu korišteni samo kao neka vrsta zaštite, jer možda i povećavamo problem, jer sve te financijske druge ugovorne strane moraju već razmijeniti marže, već imaju ugovore o kojima će potpuno trebati e, ispregovarati o ugovorima o marži. Naravno, to nije očigledno za nas. Kada se radi o nefinancijskim e, tvrtkama i bankama, E, postoji mogućnost da ih se, e, da, da ih se izuzme za izvedenice ukoliko e, nisu prešle taj taj prag poravnanja. Oni već imaju ugovore, moraju imati marže, moraju odvojiti portfelje sve financijske i druge ugovorne snage koje se bave izvedenicama sa nefinancijskim tvrtkama uvijek će se e, pouzdati na sredstvo osiguranja. Drugo e, je jednostrano izvješćivanje. To je nirvana, to je nešto što svi želimo. Ali moramo biti e, pozorni na jednu stvar. Mislim da je izvjestitelj dao jedan dobar prijedlog. Moramo jasno u amandmanima reći tko je odgovoran za podatke E, o kojima se ozvješćuje. Je li to financijska tvrtka i što se događa ako podaci koji su dani firmi nisu točni? Tko je odgovoran? Siguran sam da možemo pronaći rješenje. Peta stvar je nam jedno malo pitanje, a to je izuzeće e, e, SSPE-a. Komisija vidi da je prijedlog dao e, e, proizveo probleme u praksi i možda je ponekad bolje biti u pravu nego biti dosljedan i zato shvaćamo kuda ide ova rasprava. EAF mislim da je izvjestitelj ima, ima dobro e, dobro, dobar, dobro stajalište, dakle izuzimanje tih unaprijednica je dobra ideja Međutim, na koji način ćemo triangulirati i e, sinkronizirati EMIR i MIFID? Ja se slažem da je ovo složeno pitanje. Ja ću se obratiti mojim kolegama koji su odgovorni za MIFID i e, dati ćemo prijedlog parlamentu s jednim e, koji bi mogao funkcionirati i mi znamo koji su problemi i koje su izazovi u praksi. Ako je to prihvatljivo za vas. Hvala, hvala na svemu što ste rekli. Pa spremni smo se angažirati u raspravu i surađivati prema tom cilju. Werner? Dakle... Hvala, ja ću kratko reći da zahvaljujem kolegama na konstruktivnim prijedlozima. Ovom temom se bavimo od 2009. 2010. smo imali e, prijedlog s kojim smo izašli u Pittsburghu e, pred, pred e, skup i zahvaljujem i kolegici Lindsburn koja je bila izvrsna izvjestica u sjeni i doista ne bih mogao bez njezine pomoći. Predloge sam zabilježio. Tu su neke glavna pitanja kao što su mirovinski fondovi. Naravno o tome ćemo morati raspraviti. Hoće li biti izuzeća za manje? Gdje su te granice? Kako sve to možemo ubrzati? zatim preciziranje obveza izvješćivanja, odnosno prijave i odgovornost koja je s time vezana. I treće su sva detaljna pitanja e, o kojima je ovdje bilo riječi, od roka do MiFida. E, ja se radujem svim predlozima kolega e, i dalje se nadam da će se ovo uspjeti kad ćemo imati amandmane na stolu, mislim da ćemo relativno brzo, bez toliko puno sastanaka izvjestilja u sjeni koliko recimo sada ima na području energetike. Nadam se da ćemo na vrijeme završiti i to nam je zajednički cilj, a zahvaljujem i komisiji na konstruktivnom dijalogu koji imamo praktički od 2010. godine u ovim pitanjima. Hvala. Hvala Već si pročitao kalendar, dakle rok za amandmane 28. veljače, 6. E, poslijepodne, razmatranje amandmana 19. ožujka, a glasovanje 24. travnja. Mislim da je to dobar kalendar, raspored koji će nam omogućiti da započnemo uskoro s trijalogom. Idemo sada na sljedeću točku. Opet se radi o Emiru. Postupak za odobrenje, zahtjevi za e, priznanje e, CCP-ova e, Danuta Hübner. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih započela sa čestom izjavom u našim izvješćima da sam radila na vrlo dobrom prijedlogu Europske komisije, pa želim zahvaliti komisiju na ovome. E, promjene koje je predložila komisija za izmjenu e, ovog e, nadzora unutar okvira Emira ide u tom smjeru. Dakle, imamo jedan europski pristup nadzoru europskih središnjih drugih ugovornih strana i E, više područja primjene ESME u e, prepoznavanju drugih ugovorna strana trećih zemalja e, i vidjeti koliko su oni važni za europsko tržište i zato postoji određena razmjernost ovoga pristupa. Ja podržavam smjer koji je predložila komisija kada se radi ove dvije stvari i želim spomenuti nekoliko pitanja za koja smatram da su izuzetno važna u ovoj uredbi. E, na nekima e, idem e, malo dalje, a u nekima se slažem sa prijedlogom komisije. Kao prvo, postupak kada se niječe priznavanje središnje druge ugovorne strane treće zemlje, to je jedan instrument osiguranja u slučaju da stvari krenu po krivu. Mislim da ovo što tu trebamo su jasniji kriteriji koji pokazuju na koji način će se odbiti e, priznanje e, priznanje e, središnje druge ugovorne strane trećih zemalja. Zato vjerujem da trebamo donijeti jednu odluku koja će slijediti nakon jedne obrazložene analize na temelju dokaza Sustav mora biti vjerodostojan i zato trebaju e, postojati dokazi. Također moramo što je više moguće osigurati odluke o e, prijenosu ne utječu loše na e, članice Europske unije i na klijente. Dakle, pogledala sam e, ovu ovaj analizu što predlaže ESMA, e, recimo zamjenjivost e, usluga poravnanja s time što se odbije priznanje, ali i karakteristike transakcije, zato što one koje poravna druga, središnja druga ugovorna strana, to je dosta intenzivno u smislu likvidnosti ali postoje i druge vrste transakcija. Isto tako predlažem da komisija ima mogućnost da unese neke elemente koje će ublažiti utjecaj e, odluke da se odbije e, priznanje, recimo e, razdoblje prilagodbe za klijente, a komisija kada donosi provedbeni akt može razmisliti o načinu postupanja prema već sklopljenim ugovorima. Dakle, to pitanje tih ugovora je jedno od najproblematičnijih u slučaju odluke da se odbije priznanje. Isto tako predlažem da priznanje može biti odbijeno samo za usluge poravnanja e, drugih ugovornih strana trećih zemalja, a ne za sve druge ugovorne strane. Naravno, tu postoji element proporcionalnosti koji se može unijeti, a to će ovaj element e, uskladiti s postupkom koji već imamo za davanje, odnosno povlačenje odobrenja. E, drugo, drugo pitanje je vezano za, organizacije, za organizaciju ESME, za nadzor. Mislim da ovdje trebamo jednu strukturu koja neće biti potpuno neovisna od ostatka ESME, koja će biti povezana sa tom institucijom, sa ostatkom te institucije i koje će omogućiti određenu raspravu e, i razmjenu mišljenja unutar ESME. Zato predlažem unutarnji odbor ESME koji će imati e, dužnost vezan za e, nadzor središnjih drugih ugovornih strana, bilo domaćih, bilo i srećih zemalja. I mislim da to rješenje može funkcionirati. To se temelji na postojećim odredbama članka 41 e, uredbe ESMA. A ovdje predlažem da on ima ovlasti i nad europskim središnjim drugim ugovornim stranama i središnjim ugovornim stranama trećih zemalja. I još jedna stvar na koju se želim usredotočiti je e, uloga središnje banke e, izdavanja jer središnje banke moraju biti uključene u nekim konkretnim situacijama gdje radnje CCP-ova imaju utjecaj na monetarnu politiku. E, isto tako i u nekim hitnim situacijama. I zato opseg ovlasti središnjih banaka je ovdje dobro prepoznat u prijedlogu ali opet mislim da bi on mogao e, biti malo pojašnjen kada se radi o ovlastima središnje banke i e, kako bi razumjeli na koji način središnja banka mora biti uključena u nadzor e, CCP-ova. Također mislim da moramo rješavati situaciju kada će postojati različita mišljenja između Središnje banke i ESME Ovdje možemo imati e, pojašnjenja vezana za mogućnosti suradnje ESME i Europske središnje banke, ali neka ćemo trebati donijeti brze odluke i netko od njih e, mora biti potpuno zadužen za rješavanje takvih hitnih situacija. Naravno, to nije toliko lako kao situacija kada imamo vjerodostojnu europsku instituciju, a ESMA je u stvari agencija pa moramo vidjeti na koji način možemo riješiti to pitanje. Ja bih e, više volila e, jedan mehanizam za usklađenost, a ESMA, kada ESMA ne slijedi mišljenje e, Središnje banke, onda to mora biti opravdano. Ali drago mi je da su kolege iz komisije ovdje, jer vjerojatno će, vam, će nam trebati neka pomoć komisije kako bismo to na kraju izradili i donijeli pred parlament na način koji neće ostaviti nikakve dvojbe i nesigurnosti. I posljednja stvar koju bi željela reći je vezana za tranziciju na nove režime trećih zemalja. Znam da smo imali ekvivalentne odluke koje su donesete pod prethodnim režimom kada 32 CCP-a p-a, koja smo dobro identificirali su preznata dakle oko 15 jurisdikcija postojalo je odluka o ekvivalentnosti i nadam se da te odluke o ekvivalentnosti se neće promijeniti. Međutim, biti će potrebna tranzicija jer će ESMA morati vidjeti kako će priznati CCP-ove i na koji način će ih kategorizirati. Za to će trebati neko vrijeme i dobri postupci i zato mislim da još uvijek moramo zajednički razmišljati kako bi došli do najboljeg rješenja. I posljednja stvar koju sam željela spomenuti je nadzorna suradnja. Znam da nije dovoljno da imamo dobru suradnju između institucija samo u okviru uredbi, odnosno propisa. Međutim, u uredbi moramo učiniti sve što možemo kako bismo stvorili uvjete za dobru suradnju između ESME i e, središnjih e, banaka izdavanja i ESME i, e, i onih koji izrađuju propise u trećim zemaljim, zemljama. I zato mislim da moramo imati dobar memorandum o sporazumijevanju i dobre protokole. To bi mogao biti problem, međutim bez postupka izgradnje dobrih radnih, osnove, radnih odnosa na svakodnevnoj bazi moramo ciljiti da e, stvorimo takvu dobru suradnju. Posebno u situacijama kada ćemo imati e, potrebu za donošenjem brzih odluka u hitnim situacijama i onda je ta suradnja izuzetno korisna. To sam željela s vama podijeliti. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala lijepa. Danuta. Sada ću ja uzeti riječ kao izvjestitelj u Sjeni u vezi s ovim e, izvješćem. Pozdravljam vaše izvješće. Pozdravljam i činjenicu da je on zaista dobro u skladu sa prijedlogom komisije i slažem se s vama, radi se o dobrom prijedlogu, ravnoteženom prijedlogu. Mi smo uvjereni i već smo rekli da revizija zakonodavstva Europske unije vezano za postupke odobrenja e, CCP-ova iz trećih zemalja je potrebno u svjetlu Brexita, ali i u svjetlu uspješne reforme koja e, uvodi obvezno poravnanje i zbog toga smo spremni konstruktivno raditi Kako bismo brzo napredovali, pozdravljam i činjenicu da je vaše izvješće e, u vrlo, vrlo brzo izrađeno, ali je dobre kvalitete i to je dobar temelj za suradnju kako bismo pokušali e, zaključiti zakonodavni postupak do kraja godine. Vi ste prošli kroz e, više pitanja. Ja bih slijedio isti poredak. Kao što sam rekao, želim pozdraviti činjenicu da općenito mislim da smo na istoj strani. Dakle, naravno moramo ući u pojedinosti i malo razmisliti unutar našeg kluba zastupnika, međutim vidim temelje da se E, utvrdi jedan konsenzus u vezi s tim izvješćem. Slažemo se s vašim izborom da zadržite simetriju između, e, izmosta CCP-ova iz Europske unije i trećih zemalja, to je nužno, to će biti možda malo bolno u vijeću, ali moramo nešto učiniti. Pa pozdravljam činjenicu da ste potvrdili taj pristup. Što se tiče vašeg konkretnog rješenja nadzornog odbora, to je jedna mogućnost. Naravno, postoji i e, jedna, jedna poveznica sa revizijom ESE Mislim da je vaša ideja dobar temelj na kojem možemo malo proraditi, jer ne bih želio izgubiti iz vida činjenicu da i parlament ima e, utjecaja na to tko je osoba koja je zadužena za to, kao što je to bilo i u drugom prijedlogu. Zato ćemo raditi na tomu. Što se tiče postupka za odbijanje priznanja. Ja mm, pozdravljam način na koji ste vi to formulirali, dakle e, procjena 2223 e, e, troškovne učinkovitosti, održivosti, mogućnosti da se napravi razluka između usluga poravnanja i e, razdoblja e, prilagodbe za tranziciju. Mislim da su to sve pozitivni prijedlozi i slažemo se s vašom namjerom koju ste izrazili u ovim amandmanima. Što se tiče središnje banke izdavanja, vaše rješenje je jedna od mogućnosti kako bismo bolje na neki način e, utvrdili ta područja. Kao što ste rekli, to još uvijek nije vaše izvješće, međutim mi smo otvoreni razmotriti mehanizme e, na kraju tog postupka, kada će na kraju biti jasno je li moguće imati nekoga tko odlučuje. To je nešto o čemu trebamo razmisliti, ali naravno otvoreni smo prema e, tome da analiziramo to pitanje. Što se tiče režima trećih zemalja, kao što ste rekli, a i mehanizma e, usporedne usklađenosti, mislim da je u redu ono što ste rekli, da ne dovodimo u pitanje postojeće odluke o ekvivalentnosti. Naravno, možemo spriječiti Uniju da poboljša svoje mehanizme i da stvorimo jedan koncept e, različitih razina. Zato postoji taj postupak priznanja koji vam možda izgleda kratak. Naravno, mi ćemo ga malo pogledati, ali ako malo izračunamo, on je e, malo duži jer moramo zaključiti to, moramo donijeti delegirani akt. Treba će nam nekoliko godina da se to dogodi, ali moramo to razmotriti i da vidimo na koji način možemo taj proces prema novom režimu učiniti e, lakšim, ali moramo uzeti u obzir i neke dvojbe koje su izražene s druge strane Atlantika. Mi ćemo razmotriti na koji način možemo pojasniti da ne namjeravamo e, urediti e, američke e, farmere ili poljoprivredne izvedenice koje su vezane uz ovaj aspekt i kako kombinacija različitih aspekata kao što je poravnanje i usporedna usklađenost može omogućiti Uniji da poboljša e, svoje nadzorne instrumente. A istovremeno treba zadržati dobro funkcioniranje e, okvira e, sporazuma koje je Europska unija do sada sklopila i o kojima je pregovarala. To naravno uključuje i pitanje E, nadzorne suradnje koje ste, koje ste spomenuli. Mislim da imamo mnogo zajedničkih temelja, naravno još je mnogo posla pred nama kako bismo proučili detalje, e, isto tako u dijalogu sa vijećem i komisijom. E, naša skupina je uključena u to da zaista postignemo konsenzus i da brzo donesemo to zakonodavstvo. Dakle, sada idem na case Swinburne iznad ecr i Okay, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i Danuti Hübner na njezinom radu koji zaista poboljšava e, izvorno stajalište komisije. Ne mogu vam se pridružiti u tome da kažem da je to zaista bilo dobro, dobro stajalište jer imam dosta dvojbi u vezi s tim. Ja ću se držati tri područja. Jedno je jasno donošenje odluke vezano za nadzornu arhitekturu. Prvo je primat e, središnje banke koji još uvijek postoji u tekstu, a treće bi bilo Eh, ekvivalentnost trećih zemalja. Ako imam eh, eh, vremena, isto tako i politika dodjeljivanja sredstava. Dakle, ako iz ccp p-a, krenemo prema nadzoru, to mi izgleda kao kolegi CCP-a, dakle, koji ovise o subjektu koji se nadzire. Mm, ne znam postoji li trajno tijelo s kojim možemo imati e, interakciju. A isto tako postoji pitanje vezano za ulogu ESME i Središnje banke. Mislim da ESMA kao nadzornik e, mora donositi odluke vezane za nadzor koje su potrebne i da treba e, jasno znati tko se s time bavi u slučaju krize. Mislim da tu trebamo dalje raspravljati. Isto tako bismo mogli e, pojasniti proces donošenja odluka kada se radi o CCP-ovima trećih zemalja. Tko će biti e, članovi koji glasuju u njihovim e, sjednicama ili nadzornim odborima? Je li to samo predsjedatelj odbora koji na kraju odgovoran za tu odluku ili će se glasovati o članovima za poravnanje Dakle, nismo, nisam sigurna kako će izgledati e, taj, ta arhitektura za nadzor trećih zemalja. Kada govorimo o ulozi Središnje banke izdavanja, i ovdje imam dvojbe. Dakle, uloga CBA e, je nešto što im daje veto vezan za bonitetne odluke. A CCP će stvarati dvojbe koje bi mogle biti globalne i kada se radi o opsegu e, proizvoda i o članovima za poravnanje i krajnjim klijentima. I ako dajemo veto E, središnjoj banci izdavanja kada su oni globalni igrači onda je to teško predložiti jer to nitko prije nije predložio niti su rekli da to trebaju ili žele zaista misli da sada e, miješamo dvojbe umanjenja rizika jer e, ono što omogućuje CCP-ovima da dobro upravljaju rizikama Dakle, mi ih e, mi im ne damo mogućnost da odaberu model poravnanja i to za mene nije, e, nije prihvatljivo. Isto tako, amandman 67. E, može smanjiti mogućnost središnje banke izdavanja i zato imam određene dvojbe vezane za ovo što je u ovom popisu. Kada govorimo o ulozi Središnje banke izdavanja u trećim zemljama, i tu imam dvojbe s prijedlogom. Mislim da je važno pojasniti točno tko snosi rizik proširenja e, toga na e, CCP-ove iz trećih zemalja. Ako govorimo u kontekstu Brexita, e, svaka zamjena e, CCP-a koja je učinjena e, u ime britanskog CCP-a, to će učiniti engleska banka. A isto to vrijedi i za CCP-ove iz SAD-a i za federalnu rezervu američkih banaka. Dakle, mislim da bi to trebala činiti Središnja banka izdavanja. A posljednje želim spomenuti subjekt e, nasuprot jurisdikcije, posebno kada se radi o trećim zemljama. Povijesno, smo e, radili ovakvu ekvivalentnost i trebalo nam je tri godine za to, a to je bilo temeljeno na zemljama, a ne na subjektima. I zato miješamo e, priznanje subjekta s onime što će zapravo biti e, priznanje ekvivalentnosti treće zemlje i zato zaista imam dvojbe kako će to funkcionirati e, u odnosu na zemlju prema zemlju i trgovačkom društvu na trgovačkom društvu i kako će se to provoditi u budućnosti. Moramo biti jako oprezni posebno E, jučer smo dosta razgovarali sa CFTC-om kada su nam objasnili što je to deferencija to ne znači dvostruki nadzor, nego znači suradnja i prihvaćanje da zaista imate povjerenja u druge strane koje provode nadzor u odnosu na domaću, domaćeg subjekta. Moramo osigurati da ne podrivamo taj način poslovanja u svijetu s obzirom na globalnu prirodu mnogih od tih prijedloga. Mislim da usporedna sukladnost ono što je Danuta učinila je vrlo korisno i zaista pozdravljam napore da se dalje objasne e, amandmani članka 22a kada se radi o toj sukladnosti. Mislim da tu postoji nedostatak jasnoće, posebno u izvornom prijedlogu komisije. Postoje mnogo stvari o tome kako ćete ocijeniti CCP-ove e, drugih ugovornih strana, posebno kad se radi o tier 2. E, jučer smo izrazili mnoge dvojbe kako će se to provoditi u praksi i treba to pojasniti. Zaista ne mislim da, se da će se ikad koristiti politika dodjele neću gubiti vrijeme na to, međutim mislim da trebamo zapravo vidjeti e, kakve poruke šaljemo vanjskom svijetu. Izvjestiteljica je učinila mnogo e, kako bi se borila protiv e, samovoljne prirode prijedloga komisije. Zaista bi voljela da ESMA provodi analizu troškovne učinkovitosti prije nego što se primijeni takva ekstremna politika, a komisija mora donijeti provedbeni akt vezan za preporuke ESME. Također cijenim e, e, napor e, izvjestiteljice da postoji jedno razdoblje da, za prilagodbu, ali naravno slopovi i ostale, ostali instrumenti se razlikuje, a to ima utjecaj na drugu stranu. U slučaju slopova, ako želite to dodijeliti e, u dijelu trgovine, što ćete učiniti s drugim dijelom, u drugom dijelu svijeta? Mislim da mi zapravo povećavamo rizika, ne smanjujemo. I zato moramo biti oprezni u našem pristupu ali zaista cijenim napor e, koji je Danuta uložila do sada i pokušat ćemo konstruktivno ga još više poboljšati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Na ovom sastanku koji ste spomenuli mi smo saslušali e, zabrinutosti, izrazili smo svoje zabrinutosti i također smo objasnili svoje stajalište. E, Peter Ježek. Hvala Roberto i zahvaljujem također na nacrtu izvješća. Izvjestitelji i na zahvaljujem također nas na ovoj dobroj suradnji. Mislim da je ovo uistinu jedan uravnotežen prijedlog. Tu se uzima ono što je najbolje iz prijedloga komisije, a pritom se također definiraju neki detalji. Htio bih ovdje samo spomenuti e, nekoliko točaka, budući da ćemo o tome moći razgovarati u sljedećih e, nekoliko tjedana i mjeseci. Kao prvo što se tiče e, supervizije CC, CCP-a na razini Europske unije. Smatramo da modificirani okvir daje e, dodatnu e, i korisnu europsku dimenziju toj strukturi nadzora. Međutim, treba e, prepoznati poveznicu između ovog dosjea i rada na reviziji Isasa. Također trebamo razmotriti sve o opcije koje se tiču dakle upravljanja CCP-a. Što se tiče e, supervizije trećih zemalja, pozdravljam pojašnjenje izvjestitelja vezano uz kriterije koji bi trebali definirati e, u dakle što treba ispuniti e, CCCP treće zemlje kako bi dobio tu ekvivalentnost. možemo unijeti neke promjene kako bismo naglasili da takva odluka ne smije imati e, političke nego samo objektivne i tehničke kriterije. Mi se u Europi suočavamo sa nekim okolnostima koje su nas navele da revidiramo e, arhitekturu supervizije CCP-a. Međutim, kao što su neki kolege spomenuli, mi imamo sporazume sa partnerima diljem svijeta i sve promjene koje e, donosimo na razini Europske unije trebale bi biti što je manje moguće e, disruptivne u odnosu na naše svjetske partnere. Da kako da je nužno upravljati našim vlastitim e, supervizijskim mehanizmima, međutim moramo se prisjetiti i toga da supervizori diljem svijeta imaju tu e, sposobnost da odrede svoj posao kako treba e, i ja se radujem e, daljnjoj suradnji i razgovorima o e, ovoj važnoj uredbi. Hvala gospodin Lambert. Hvala i zahvaljujem Danuti na ovome nacrtu izvješća. Slažemo se s time da treba postojati snažna supervizija nad CCP-ovima E, budući da se u financijskom e, sektoru ima sve više rizika. Dakle, tu je potreban jedan europski pristup, a ESMA je u e, poziciji da treba biti u poziciji da mijenja odluke nacionalnih supervizorskih tijela i potrebna je lokalna ekspertiza da bi se na odgovarajući način provela supervizija na razini Europske unije. Slažemo se da je potrebno ojačana supervizija e, središnjih banaka i da tu treba postojati dobar balans e, koji treba još tek pronaći mi smatramo da je razgraničenje e, supervizorskih i regulatornih mjera, što ima implikacije na monetarnu policiju, proces koji nije nužno pravocrtan i rado ćemo dati dodatni doprinos toj raspravi. Slažemo se također da ovaj prijedlog komisije govori o nekim slabostima e, sadašnjeg okvira EMIR, budući da ovaj sadašnji režim ovisi u superviziji trećih e, zemalja, e, što nije prilagođeno za CCP-ove koji imaju neke aktivnosti koje bi mogli imati e, sistemski značaj za financijski sustav Europske unije. Klasifikacijski sustav koji predlaže komisija je uglavnom dobar i proporcionalan, međutim trebaju se dodatno specificirati kriteriji za prvu razinu i potrebni su još neki dodatni kriteriji za provedbene akte komisije pristup ehm, izvjestitelja da se e, izvršni sastanci ESME zamjene drugim mehanizmom e, ne bi trebali utjecati na danji rad ESME. Međutim, nismo sigurni da ovaj predloženi ova predložena sugestija može poboljšati e, proces i činiti ga lakšim, budući da odbor ESME može e, osporiti e, bilo kakvu odluku i ne znamo da li ovo može i biti pravno e, dobra opcija. Isto tako moramo moramo se držati dakle odgovarajuće arhitekture ESME. Dakle, mi se radujemo daljnoj suradnji s tobom Danute i nadamo se da ćemo doći do odgovarajućeg e, stajališta za čitav parlament. Hvala. Ne vidim da se još netko od izvjestitelja u sjeni javlja za riječ, pa dajemo riječ komisiji. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da ne treba naglašavati koliko je važan ovaj prijedlog, budući da se tu definira kako će Europska unija postupati prema e, dakle tvrtkama e, na tržištu i mislim da je potrebno što je prije moguće postići jasnoću. Ja želim čestitati e, gospođi Hubner na izvješću. Mi smatramo da su njezini prijedlozi inteligentni i da su dobra poboljšanja i da je to dobra osnova za daljnji rad. Prijedlog Europske komisije je nužan kako bi se poboljšala supervizija e, CCP-ova izvan Europske unije koji žele ponuditi financijske usluge na tržištu Europske unije. Nužno je e, poboljšati superviziju europskih CCP-ova također. Imam tri komentara. Drago mi da vidim da izvjestiteljica podržava sva tri ključna prijedloga komisije primjećujemo da izvjestiteljica potvrđuje e, potrebu za dakle e, time da e, se vidi na koji način e, ccp funkcionira na tržištu. Dakle, naše banke su odgovorne za financijsku stabilnost, e, plaćanje, likvidnost. Financijska regulatorna tijela ne mogu samostalno vršiti nadzor nad CCP-ovima bez perspektive središnje banke. Nije mi poznata niti jedna zemlja e, gdje je to tako. Isto tako ćemo uzeti u obzir prijedlog o kalibriranju procesa donošenja odluka, tu je i pitanje veta. Zanimljiv je prijedlog izvjestiteljice da se e, vidi kakav e, je najbolji pristup i vjerujem da ćemo tu uspjeti postići dogovor. Drago mi je također da izvjestiteljica predlaže da se neevropski CCP-ovi podijele u dvije razine, oni koji su sistemski važni i oni koji nisu sistemski važni za naša tržišta. Mislim da je to razmjerno, da to održava dobro rizike na našem eh, financijskom tržištu i e, predsjedniče kao što ste sami rekli i ovaj mehanizam e, e, usporedive sukladnosti može pomoći. Mislim da trebamo dodatno poraditi na tome kako bi taj sustav uistinu bio poboljšanje i kako bi pomogao središnjim protustranama trećih zemalja. Želim također potvrditi da izvjestiteljica u svojim objašnjenjima govori o velikim e, slabostima za e, sistemski važne CCP-ove koji djeluju u Europskoj uniji te da se tu e, previše oslanjamo na nadležna tijela trećih zemalja a financijska tržišta i stabilnost Europske unije moraju se i dalje regulirati od strane europskih regulatora i moraju ih nadzirati europske institucije. Ovaj parlament, vijeće Europska komisija i europski regulatori. Iskreno rečeno, e, ne vidim kako bi se itko mogao usprotiviti takvoj izjavi ili izrazati neslaganje. Da, čuli smo neke neke izjave s druge strane Atlantika, međutim, e, jedan od kolega me podsjetio, radi se o Gertrudi iz Šekspira, jer e, kao što se kaže u Hamletu e, dame se stalno nešto žale e, i to do te mjere da je uvjerena da je u pravu. Dakle, to je stvarno taj lik Gertrude. I nadam se da ćemo uspjeti smanjiti te doživlje s druge strane Atlantika. Isto tako e, što se tiče e, te e, ponude usluga CCP-ova iz trećih zemalja, mislim da je važno da imamo na umu stabilnost Europske unije i izvjestiteljica predlaže da se razjasni kako se odluke donose, da se vide alternative, troškovi, nastavak ugovora, vrijeme prilagodbe i slično. I osim toga, ono što je također važno jest stabilnost financijskih tržišta Europske unije i e, valute. Svaka odluka komisije morat će se predočiti Europskom parlamentu i vijeću. To nije nešto o čemu Europska komisija može donijeti odluku bez e, doprinosa vijeća i parlamenta, dakle mislim da to treba vrlo jasno reći gospođa Swinburne je spomenula odluke o ekvivalentnosti, ja se slažem u potpunosti s njezinim komentarima. Postoji razlika između odluku o ekvivalentnosti komisije gdje se radi o ekvivalentnosti e, e, odluka treće zemlje. Ovaj prijedlog se ne svodi na ekvivalentnost nego na to kako vršiti nadzor nad pojedinačnim entitetima iz trećih zemalja koji žele e, stupiti na naše tržište i poslovati sa našim tvrtkama i s našim građanima. I u ovom trenutku mogu samo potvrditi da prema mojim saznanjima Europska komisija nema namjeru revidirati e, postojeće odluke o ekvivalentnosti, nije bilo nikakvih promjena e, u zakonima trećih zemalja, nisu donesene izmjene niti u Emiru, niti ima promjena e, kada je riječ o povjerenju koje mi imamo u regulatore trećeg zemalja. Dakle, za time ne postoji potreba. Moglo bi se izvršiti revizija odluku o ekvivalentnosti nakon donošenja ovoga prijedloga, kao što ste i vi spomenuli, gospodine predsjedniče, ali ovaj prijedlog prvo mora stupiti na snagu, onda ćemo imati barem šest mjeseci da predložimo delegirani akt Vijeće i parlament mora e, iznijeti svoje komentare, moraju se očitovati, zatim je potrebno četiri mjeseca za stupanje na snagu i nakon toga treba vidjeti postoji li vrijeme prilagodbe. Gospodine predsjedniče, ja vam mogu samo e, zamčiti da ću ja do tada biti već u mirovini, mogu vam dati svoju riječ da će to biti tako. I na kraju e, s velikim interesom gledamo na prijedlog izvjestiteljice e, da se e, pojednostavni prijedlog komisije. Mislim da su ovi prijedlozi dobri i moram priznati da sam pomalo i ja kriv budući da sam ja bio nadležan za sastavljanje te sesije CCP-a. Nisam to mogao objasniti niti svoje supruzi, no mislim da je izvjestiteljica uistinu dala dobar prijedlog, to su sve poboljšanje, pojednostavljivanje i slažem se s tim komentarima i ta poboljšanja bi se već moglo odraditi sada pod sadašnjim propisima EZME. I zatim također e, sam zahvalan na e, riječima izvjestiteljice vezano uz e, superviziju CCP-a. Dakle, ako ESMA dobije više zadataka, to znači da će se smanjiti e, zadaće nekih drugih tijela. No mi vjerujemo također da će, e, nadamo se da će Europski parlament dati snažnu potporu ovome i tome da ESMA ima dovoljne resurse kako bi mogla u budućnosti kvalitetno odrađivati svoje zadatke. Hvala. Sada riječ ima Danuta. Hvala pa e, evo ja ću vrlo kratko budući da već e, ulazimo u vrijeme za drugo izvješće. Želim samo reći da se sada treba e, dakle da ćemo, nadam se da ćemo imati dobar sastanak sa izvjestiteljima o sjeni Ovaj proces donošenja odluka uistinu sada mora proteći glatko i mislim da je to e, inače velika slabost europskih prijedloga u financijskom sektoru. E, ovi prijedlozi moraju biti važni i iz perspektive pravne sigurnosti i vjerodostojnosti. Jer ovdje se sad radi o velikom e, dijelu europskog e, i svjetskog gospodarstva i ovaj rizik koji želimo spriječiti je mnogo viši, tako da nam treba e, jedan dobar solidan sustav i dovoljna razina pravne sigurnosti, kredibilnosti, kredibiliteta, tako da se nadam da će se taj, da ćemo u tom duhu razgovarati i do kraja um, u pregovorima. Dakle, hvala. Mislim da ova rasprava jasno ukazuje na to da postoji snažna um, politička potpora ovom tekstu, kao što je komisija sama rekla. Uh, tu se trebaju zadržati sve osnovne značajke prijedloga komisije. Tako da sada radimo na prilagodbi i to je u potpunosti sukladno uh, to je, u potpunosti dosljedno. I sada imamo, dakle što se tiče roka za predlaganje amandmana, to je 26. ožujka do 14 sati e, kako bismo mogli objaviti amandmane prije stanke za uskrs, razmatranje amandmana 23. travnja, a e, glasovanje će se održati 16. svibnja. Dakle, zahvaljujem svima vama. I prelazimo sada na sljedeću točku, a to je zajednička rasprava o trima mišljenjima o razrišnici. Izvjestiteljica je Kay Swinburne. Moramo djelovati brzo budući da u 12.35 e, više nećemo imati osiguran prijevod, ali vjerujem da ćemo uspjeti u tome. Hvala vam. E, ja ću nastojati biti koncizna. Želim zahvaliti kolegama na amandmanima. Drago mi je da e, smo na inicijalnoj e, razmjeni mišljenja, kao što sam rekla, dakle, htjela bih da se ove tri različnice ne e, pobrkaju sa drugim temama. I u tom smislu mi je drago da su mnogi e, amandmani koji su predloženi također u skladu s tim ciljem. Ovdje razgovaramo o tri e, različita tijela, međutim u e, amandmanima koji su predloženi postoje neke zajednički aspekti, pa ću se sada na to usredotočiti. Kao prvo, velik broj amandmana koji govori o kontekstu, govori o važnoj ulozi ovih tijela u razdoblju nakon financijske krize, dakle riječ je o zaštiti potrošača i konvergenciji supervizije. To su da kako bile e, vodeće ideje vodilje u radu ovih tijela. E, osim toga, e, prepoznaje se činjenica da ovim tijelima trebaju odgovarajući resursi kako bi ispunili svoj mandat. Slažem se isto tako sa idejom da treba razmisliti o tome trebali se neki zahtjevi ispuniti interno Također e, podržavam e, da se to sve poprati potrebnim resursima kao što su zatražili gospodin Gigold i e, neki drugi kolege. Gospodin Papi Mules je predložio jedan amandman koji zahtjeva redovitu ocjenu i evaluaciju. Isto tako se u amandmanima snažno potiče suradnja među samim tijelima, između tih tijela i nacionalnih protustrana i e, također sa predstavnicima industrije. I ne mislim da bi trebalo preskriptivno definirati te odnose, ali e, prihvaćam prijedlog gospodina Mana da se to mora temeljiti na povjerenju i da je potrebno osigurati neovisnost. Isto tako e, je potrebna visoka razina transparentnosti u radu tih tijela, tu je isto tako i zaštita zviždača E, u kontekstu rada ovih e, tijela i tu se iznose još neki konstruktivni prijedlozi, primjerice da sastanci se prenose na internetu gdje god je to moguće, da se lakše dođe do dokumenata i e, da fokus bude na transparentnosti rada ne samo vijeća i parlamenta, nego i isto tako da se to učini javno dostupnim, tako da mislim da to daje veliku dobar doprinos ovom nacrtu izvješća. Zatim se također traži od tijela da se pridržavaju tijela, e, da se pridržavaju mandata koji je definiran i da ne bi trebalo to pokušavati mijenjati. I e, također se slažem sa amandmanima e, gospodina Mana i gospodina Langena vezano uz izvješće o EOPI gdje se govori o nekim, nekim potezima gdje je možda došlo do prekoračenja ovlasti, ne samo EOP-a nego i sve tri agencije. I mislim da bi bilo dobro da se to dodatno istraži prije davanja razrišnice i zapravo predlažem da se e, možda to povjeri jednom od odjela za politike i da to učini u ime odbora. Radujem se svim komentarima izvjestitelja i e, sugestijama na nacrt izvješća. Također se radujem daljnjoj suradnji, nastavno na e, vrlo e, dakle, kratke rokove i na glasovanje sljedeći tjedan. Hvala vam predsjedniče. Ja želim zahvaliti Kej. Vrlo smo uspješno radili. Brojni amandmani su doveli do toga da su kompromisi koji su ovdje sadržani apsolutno točni. treba nam učinkovito korištenje sredstava EB, to je apsolutno ispravno, a i treba uzeti u obzir i posljedične troškove Brexita. Ok, e, govorila si o tome da institucije e, imaju svoj mandat, ne treba ga proširivati, no važno je da E, ispunjavaju sve zadaće koje im je e, zakonodavac dao. Proporcionalnost također igra važnu ulogu i u ovom kompromisu se i to odražava. E, uloga EBE u smislu jačanja međunarodnih nadzornih struktura i među nacionalnih nadzornih tijela je također jako važno. Mi naglašavamo obvezu na informiranja EBE i transparentni pristup e, dokumentima, s čime se apsolutno slažem. Što se tiče tema EOP i bolje zaštite potrošača i ublažavanja rizika, to je apsolutno isto ispravno. Imali smo Europski revizorski sud koji je u prosincu prošle godine imao posebno e, ispitivanje EOPE i tu je e, stalište vrlo jasno smjer koji smo zauzeli je apsolutno ispravan. Kod e, raspodjele e, financijskih sredstava 60% izravnih doprinosa država članica i 40% vlastitih sredstava. Tu treba vidjeti treba li to smanjivati, znači ovaj doprinos država članica osim toga, postoji nužnost da se opa treba držati određenih eh, pravila u odnosu na primarna prava primjerice. Tu smo dali jedan kritični amandman koji je jako važan. Na temu ESME stabilnost u financijskom sustavu i očuvati tu stabilnost to nije problem. Kod dodatnih kompetencija koje su to moramo uzeti u obzir da e, se stvore poticaji za ulagače kod zloupotrebe tržišta nam je potrebna snažnija uloga ESME u svakom slučaju i važno je imati bolju umreženost i bolji način jačanja unije kapitala, no to treba ići korak po korak. Na kraju mogu reći izvješće je jako dobro, mislim da je stalište dobro i da je e, uključuje zajedničko mišljenje. Hvala. Dakle, ću vrlo kratko. Kao prvo zahvaljujem e, izvjestiteljici na uloženom trudu. Podsjećam također e, e, važnost koju naš klub pridaje boljoj kontroli nadzornih tijela. Naime, mi smo predložili čitav niz amandmana koji upravo govore o važnosti zadaća koje obavljaju e, ova tijela koja čine europski sustav za nadzor nad bankarskim sustavom i Isto tako je važno da im se daju odgovarajući resursi kako bi mogli odraditi svoje, svoj rad, svoje aktivnosti. Zatim tu isto tako i e, transparentnost u obavljanju tih zadaća i prioritet koji se daje zaštiti potrošača. Nadalje, važno je da se tu uspostavi jedan e, zaštićeni kanal kojim bi se zaštitili e, zviždači E, to su za nas e, ključne poruke. Vi ste naveli čitav niz e, poruka e, s kojima se također slažemo. Hvala. Hvala. Hvala vam predsjedatelju. U slučaju da prevoditelji prestanu raditi, i signalizirajte mi to pa ću onda nastaviti na engleskom. Mnogo od ovih e, aspekata koje su, koje su već spomenuti e, su jako važni. Mi ispitujemo je u, u sadašnjem obliku e, i ta tri nadzorna tijela treba ponovno uspostaviti. Što se prošlosti tiče, da, postoji nadležnost za konvergenciju za jačanje nadzora u državama članicama i za zaštitu potrošača. E, kod prvog cilja smo ostvarili određeni napredak, no nismo još došli tamo gdje smo željeli doći i u tom smislu je komisija predložila promjenu. Što se tiče proračuna, vođenja proračuna i nadzora troškova, e, tu je revizorski sud dao vrlo dobar nalog nalog gdje se kaže da u redu načelno se radilo vrlo učinkovito, e, proračun je prenos, prenašan e, samo gdje je to bilo opravdano i tako dalje. A kod dodjele ugovora gdje u pravilu ima nedostataka kod europskih agencija je djelomično je ta dodjela ugovora bila nepravilna. tri s su tu bile besprekorne. No, nije sve bez grešaka. EBA je u e, prošlosti kod nekih stres testova e, već nakon relativno kratkog vremena su utvrđene određene greške, a EIOPA e, sigurno nije postigla konvergenciju koja bi bila poželjna. U tom smislu e, preostaje nam još posla, a novi smjer na kojem radimo je svakako više nego opravdana. Što se tiče e, preseljenja EBE u Pariz nakon Brexita, tu nastaju brojni troškovi, još danas ne znamo kako e, i ko će platiti te troškove i tu se nadamo da će Michel Barnier koji pregovara sa britanskom vladom e, dovesti do e, jednog pozitivnog rezultata. Što se tiče različitih amandmana koje su kolege podnijeli, ako je Kay Swinburne komentirala, Mislim da brojni od njih idu u pravom smjeru. Mi smatramo da, da se trebamo pobrinuti oko većeg stupnja transparentnosti i otvorenosti, e, ali i ići po načelu proporcionalnosti. E, ne može e, se imati više transparentnosti baš za svakog građana. Mi bismo tim značajno olakšali rad ESA i e, značajno e, dodatno opterećenje stvorili. Hvala gospodin blevra... Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici, zahvaljujem na ovim mišljenjima. Kao što znate, naš klub ima određene prigovore o sveukupnom e, ustroju nadzora, dakle tog sustava nadzora i na temelju tih e, prigovora mi smo e, predložili određene amandmane kako bismo povećali transparentnost i dobili isto tako neke mjerljive rezultate Ono što nam treba je e, redovita revizija tih e, agencija. A ako im se povjera više zadaća, to znači da isto tako treba imati i e, veći proračun i mislim da se moramo uskladiti sa nalazima revizorskog suda. i moramo također surađivati sa međunarodnim organizacijama i drugim europskim tijelima. Potrebno je postići e, veću razinu demokratske odgovornosti, dakle i istovremeno moramo zaštititi zviždače. Drago mi je da su naši amandmani naišli na pozitivnu reakciju. Hvala, Sven Giegold. Kay Swinburne for her work and try to find here a compromise uh, based on already a good draft. And uh, I, I must say... Zah zahvaljujem Kay Swinburne. Uh, u određenim segmentima nam se više dopada nacrt nego kompromis. I mislim da to je jedno pitanje koje zaista treba jasno riješiti na ovom odboru. E, kada smo osnovali ova tijela, mi smo im dali snažan i širok e, mandat. To je bila naša odluka. Gospodine Man, vi ste za to glasovali kao i ja. E, vi ste Kej glasovali za to kao i ja. Dakle, svi smo se oko toga složili i sad su ESE djelovala Dakle, te agencije su djelovale na temelju tog mandata. Do sada nitko još nije uspio dokazati da su negdje prekoračene ovlasti. Mi smo se isto tako pobrinuli da E, oni budu snažno odgovorni e, pred parlamentom. Dakle, možda nam se ne sviđaju neke aktivnosti tih tijela, međutim ne možemo reći da nisu bili spremni na razgovor, da nisu spremni doći odgovoriti na pitanja. Dakle, to su, ta su tijela bila vrlo e, da su dobro reagirala i, i bili su čak i na nekim sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Dakle, mi ne možemo tražiti od njih da više polažu račune nama, budući da je to već sada slučaj. I nadalje također su i e, transparentni što se tiče tehničkih standarda. Mi imamo e, redovno mjesečno e, ažuriranje, dakle, vezano s tehničke standarde i Nažalost, u kompromisu postoje neke formulacije gdje se e, iznose određene tvrdnje da su prekoračili mandat, da se od njih očekuje da izvješćuju e, redovito kao što je slučaj u kompromisu E, a to je već slučaj, tako da bi e, bilo dobro kada se ne bi navodile takve tvrdnje u izvješću.